Uh, dear colleague, um, sorry. Dragi kolege, ispričam se na kašnjenju, no <laughs> nisam bila informirana o tome da moram zamijeniti našeg predsjednika Roberta Galtierija koji će nam se jako brzo pridružiti. Najprije naravno želimo srdečnu dobrodošlicu predstavnicima 20 nacionalnih 20 predstavnika nacionalnih parlamenta iz 15 država članica e, zajedno sa svojim e, predstavnicima. Dakle, ukupno imamo 65 predstavnika nacionalnih parlamenta, 56, koji su s nama, z eurozastupnicima na ovom e, Eurosemestru 2018. godine, dakle želimo vam srdačnu dobrodošlicu, ovaj dom je i vaš dom naravno, iako ponekad imamo neke žustre rasprave o načinu da utvrdimo tko što treba činiti, no ja doista iskreno vjerujem da svi zajedno trebamo surađivati kako bismo ostvarili dobre rezultate. Ovo je doista pravovremen trenutak kako bismo raspravljali o ishodu ciklusa 2018. godine i europskog semestra, s obzirom da su preporuke po državama usvojene prije, e, usvojene na vijeću prije ljeta i sada ih treba primjenjivati u nacrtu proračunskog e, zakona u kojem e, vi raspravljate u nacionalnim parlamentima. Zatim, s obzirom da glede usvajanja proračuna, glede toga da usvajanje proračuna može imati utjecaj na druge države e, jako je važno raspravljati o europskom semestru 2018. Ustavljena je praksa da se napravi izvješće na vlastnu inicijativu o europskom semestru koje sada privodi kraju ili pokušamo ga privesti kraju s obzirom da to nije jednostavno. Ovdje je izvjestitelj, gospodin Kostas Mavrides. Svrha rasprave naravno je da se da doprinos tome, s obzirom da izvješće još nije usvojeno. I tu imamo dakle godišnji E, pregled e, da se i to je tema naravno s našeg zajedničkog interesa. Ja ću dakle u svojstvu predsjedatelja reći dakle par pravila, posjetna par pravila. Imamo danas 20 jezika. Zahvaljujem se unaprijed našim prevoditeljima koji se nalaze u kabinama oko nas. Dakle, zahvaljujući njima možemo imati e, dobru raspravu. Ovdje imate žute e, papire, mislim u drugim u nacionalnim parlamentima koriste se žute karte za druge neke stvari, ali danas je ovo karta za javljanje za riječ. Dakle, svaki predsjednik nacionalnog parlamenta ili zastupnik Europskog parlamenta koji želi govoriti, uzeti riječ, mora popuniti ovaj karton. Vidim da ste to već dobili. Sada ću dati riječ Kostasu Mavridesu koji će predstaviti svoje izvješće i onda ćemo započeti raspravu. Potom ću dati riječ izvjestinu sjeni koji će željeti uzeti riječ, a potom ću dati riječ, na primjer, dvoma e, zastupnicima nacionalnih parlamenta, predstavnicima nacionalnih parlamenta i jednom zastupniku, ali kako bismo svi mogli uzeti riječ, onda će vrijeme govora biti ograničeno na tri minute, a izvjestitelj naravno ima pravo na malo više vremena. No ako on bude govorio pola sata, sigurno je da ću ga prekinuti. Najviše hvala, sada najprije dajem riječ posle su Hvala Pervanš Beres, dakle vršiteljica dužnosti predsjedavajući. Poput vas želim pozdraviti 20 zastupnika iz nacionalnog parlamenta i 15 e, iz 15 država članica. Molim vas da stavite slušalce, pošto ću nastaviti na svom maternjem jeziku. Όπως είπα, καλωσορίζω τις αντιπροσωπείες των κρατών kao što rekoh, želim pozdraviti predstavništva država članica. Vaše prisustvo i vaš doprinos bit će od velikog značaja za našu raspravu. Europski parlament uvijek ohrabruje održanje takvih razmjena mišljenja i rasprava. U klubu zastupnika socijalista i demokrata, u mom klubu zastupnika, mi vjerujemo da ovakav dijalog trebamo dodatno osnažiti. I želim razjasniti i reći da, ovaj, je ova prva rasprava od ključnog značaja vizavi Europske komisije, a istovremeno želimo podržati sve one koji vjeruju u europski projekt. Dakle, naša kritika za svrhu ima ostvarenje bolje zajedničke budućnosti u Europi. Dakle, naš cilj uopće nije uništiti stvari. Najprije dopustite kažem da ova rasprava ne može biti pravovremenija. Naime, ovdje se radi o europskim politikama u europodručju. Ova rasprava održava se kratko vremena, malo vremena prije objavljivanja godišnjeg e, godišnje analize gospodarskog rasta sa e, predviđanjima za iduću godinu. Dakle, to objavljuje komisija. Drugo, vodi se rasprava onome što se događa u Italiji i položaj Italije u području. No, na to ću se kasnije osvrniti. Treće, za sedam mjeseci imat ćemo europske izbore. Ukoliko želimo imati zajedničku budućnost, onda glasači moraju vjerovati u tu budućnost, no istovremeno moramo biti iskreni i odlučno djelovati i imati na umu koje su naše vrijednosti i načela, koji su temelji osnutka naše unije. Ja vjerujem da su naše vrijednosti jedna stvar, a ponekad naše politike idu u drugom smjeru. I to pojačava euroskepticizam i dovodi u pitanje temelje europskog projekta. No, dopustite da budem još konkretniji. Zaključivanje, odnosno stvarenje Europske i monetarne unije i ono što se događa u Italiji to. Dakle, kako bismo imali dublju Europsku monetarnu uniju, moramo imati jasne, jake političke obveze, odlučno e, preuzimanje odgovornosti i jako kvalitetno upravljanje. Također moramo bolje koristiti proračunska sredstva. Dakle, mora se postaviti prava ravnoteža između proračunske odgovornosti i solidarnosti. To je ono što bih htio naglasiti. To je od ključnog značaja za one od nas koji vjeruju u to dvoje. Ponekad mi je drago jer oni koji vjeruju u sto postotno samo reguliranje tržišta trebaju podsjetiti da trebaju da prije izbijanja krize da smo imali e, ove današnje mjere, onda smo mogli izbjeći mnoge negativne situacije. Još jedna stvar, Europska bankovna unija. Ja imam savršeno jasan stav po tom pitanju jer sam pratio taj dosje od samog početka pa sve do sada. Dopustite da vas podsjetim da je bilo dogovoreno da trebamo imati Europsku bankovnu uniju utemeljenu na tri stupa. Sad ne bih htio da govorimo o tome koji stup koristi bolje kojoj zemlji. Ne, mi smo se dogovorili da Europska unija treba imati tri stupa. Proveli smo dva, a kao što znate treći stup koji je schema e, jamčenja depozita nije proveden jer neke države članice su smatrale da je to protiv njihovih nacionalnih ciljeva. Dakle, to nije samo nije samo iza toga ekonomska motivacija, već i moralni motivi. Dakle, s obzirom da smo se dogovorili oko tri stupa, moramo imati tri stupa i nema nikakve, nikakvog opravdanja za danje odgađanje. Svaki dan svakim, sa svakim danom pojavljuju se nove opasnosti na tržištima. Unutar Europske bankovne unije postoji još jedna jako važna stvar. A to su nepravedne, nepravedni uvjeti osobito u potrošačkim ugovorima koje izdaju banke. Sad mogu, mogu ići dalje navoditi brojne primjere iz država članica, počev od e, moje vlaste, zemlje Cipra. Bio je veliki problem. Bio je veliki problem s tim e, nepravednim praksama i klauzulama koje nude banke. Dakle, usvajanje provedba europskog zakonodavstva su ključnog značaja jer oni omogućavaju pravno tržišno natjecanje. A sada pređemo na europski semestar strukturni. Strukturne reforme ne provode se dovoljno, a za to će nam trebati vaša pomoć, pomoć nacionalnih parlamenta. Dakle, trebamo izvući pouke iz dosadašnjeg iskustva i vidimo da nema dovoljno sudjelovanja nacionalnih predstavništava u oblikovanju i traženju pravih formulacija unutar preporuka po zemljama. Mi smatramo da bi trebali imati na raspolaganju novi indikator unutar europskog semestra koji će se ticati socijalnih pitanja i pitanja okoliša. Dopustite da vas podsjetim na doprinos Europske komisije koji je sadržavao i ciljeve održivog gospodarskog rasta u europskom semestru. No to je jedan aspekt koji nije uključen u preporukama po državama za 2020. Zatim imamo 20 temeljnih prava i načela koji se tiču tržišta rada. To je obuhvaćeno u europskom stupu socijalnih prava. Dakle, naš cilj jest imati bolje uvjete rada i življenja za naše sugrađane. Ukoliko u to vjerujemo, onda trebamo podržavati i nuditi politike koje imaju za cilj ostvariti to. Treba nam veća fleksibilnost u provedbi paketa stabilnosti. Da, trebamo imati stabilnosti. Pakta za stabilnost gospodarski rast stabilnost, to sama komisija predlaže za 2000, od 2015. Dakle, trebamo imati veću fleksibilnost, veća ulaganja i na taj način ostvariti bolji gospodarski rast. Dakle, žurno pozivamo da se napravi revizija pakta stabilnosti kako bismo imali sveobuhvatni proračunski smjer za Europsku monetarnu uniju. Dakle, moramo imati Europski monetarni fond eh, ministarstva gospodarstva, odnosno Europsku riznicu i ministra financija i moramo imati nove financijske alate kako bismo zajamčili stabilnost i stvarnu konvergentnost eh, europskih gospodarstava. Također bismo se morali baviti pitanjem gospodarske i socijalne ekskluzije. Ne trebamo se boriti samo protiv ekstremizma, već se trebamo boriti protiv nezaposlenosti, e, odljeva mozaka, osobito na europskom jugu i odlazak mladih isto tako. Mladi odlaze iz jednog kraja u drugi, tako da se trebamo i na to biti u stanju prilagođavati. još jedan instrument za koji smatram da je jako važno usvojiti ga. Naime, moramo imati mehanizam e, za minimalnu plaću koji će imati, uzimati u obzir situaciju svake države članice. Još samo čas. Evo, kohezijski fondovi su jako važni, oni su nužni i nužno je očuvati financiranje. Dakle, ne bi trebalo biti nikakvih rezova u unutar kohezijskih fondova kao što to komisija predlaže. A onda potrebna su i ulaganja. Na primjer, program Invest EU ulaži u Europsku uniju. I zaključno, obrazovanje. Obrazovanje ne predstavlja samo kratkoročni trošak, već ima multiplikatorski efekt koji je jako važan. Sada ću saslušati sa velikim zanimanjem eh, vaš doprinos i hvala vam pervanč na vašem strpljenju. Nije toliko bitno koliko sam ja strpljiva, već naši gosti koji jedva čekaju da uzmu riječ. Prelazim sada opet na moj materijni jezik i e, reći ću da ću davati s jedne strane riječ izvjestiteljima u Sjeni Evropskog parlamenta, a nakon toga ću dati riječ po dvoma zastupnika iz nacionalnih parlamenta. Najprije će riječ dobiti Tom van der Kandelare iz Europske pučke stranka, a nakon toga mogu se pripremiti za Italiju Alberto Ribola iz Lege Nord. Imate tri minute. Hvala lijepa, dragi zastupnici Europskog parlamenta. E, i predstavnici nacionalnih parlamenta. Jako mi je drago što ste ovdje. Ja sam izvjestitelj Europske pučke stranke o mišljenju odbora Ekon o ekonomskoj politici za europodručje. E, ja sam e, zapravo u tom smislu e, kao i kolega Mavride, samo što on pregovara u ime socijalističkog kluba zastupnika. Za sada imamo ciljeve koji nisu obvezujući i prema tome e, države ako e, žele e, pripreme, privojedu te preporuke, ako ne žele te preporuke po zemljama nije obvezno primijeniti. Prema tome, sada smo tek na 9% provedenih preporuka. Postoje dvije mogućnosti E, Europskom parlamentu kao i o nacionalnim parlamentima e, može se raspravljati. Svaki klub kaže što želi i na kraju se može donijeti oko mnogo toga što nije dio e, europskog semestra, ali može se također pokušati iznaći nacionalni konsenzus o načinu na koji bismo mogli poboljšati provedbu tih preporuka to e, neki klubovi zastupnika žele. Zaista mislim da je vrlo važno raspravljati s nacionalnim parlamentima o tri teme. Reformi tržišta rada, o demografskom starenju i ulaganju u državan članice. Što se reformi tiče, e, u državama članicama se puno govori o digitalizaciji, o tehnološkim promjenama, sve ono što stubokom mijenja naša tržišta rada. Postoje različiti oblici rada, prijelaz jednog posla, jedne vrste posla na drugo, u današnje vrijeme je redovna pojava. Sve to je izazov za nas u Europskom parlamentu, za nas u državama članicama. Dakle, sve više se moramo odaljiti od toga da gledamo ko, ima kakvu diplomu, a sve više što tko zna raditi. Zato je jako važno također da svatko ima prilike stručno se usavršavati. A isto tako, kada se prelazi s jednog posla na drugi, to razdoblje, to prijelazno razdoblje treba koristiti na pozitivan način. Ono što je također kušnja za tržište rada jest demografsko starenje društva. Moramo uzeti u obzir te promjene u demografiji i e, naše financije trebaju biti održive u tom smislu. To se odnosi sada na sve više i više država članica jer broj umirovljenika raste, a e, u odnosu na aktivno stanovništvo, što dugoročno nije održivo. Moramo se dakle u svim državama članicama nositi sa tom vrstom izazova. Ja sam iz Belgije i u mojoj zemlji i drugdje ima sve više javnog duga. A e, same mirovine zapravo se ne pokrivaju iz sadašnjih izvora financiranja to može imati e, vrlo značajne posljedice na poduzeća. I e, moram također podsjetiti da nam treba više ulaganja e, kako privatnog kapitala, ali i također iz javnih izvora. I moramo pogledati na koji način bismo najbolje mogli promicati ulaganje u državama članicama za sada euro zastupnici ne daju dobar primjer po duljini govorenja, pa ću sada dati riječ kolegama iz nacionalnog parlamenta da vidimo kako će oni postupiti Alberto Ribola, a nakon toga Jasut Bosovski. Dakle, Alberto Ribola iz Italije i strange Lega di Nord. Danas smo ovdje kako bismo zajedno razgovarali o europskim ekonomskim politikama, a u Rimu se upravo sada raspravlja o dokumentu kojim će se temelj, na koji će se temeljiti proračun novog talijanske vlade, prve, e, prvi proračun za novu vladu. Europska komisija putem potpredsjednika Dombrovskisa i povjerenika za ekonomska pitanja Moskovisija e, gledaju sada na višegodišnji financijski okvir, odnosno proračun koji e, gledaju također kako će raditi Italija. To su isti ljudi koji traže da se novi italijanski proračun uskladi sa zajedničnim, po, zajedničkim poreznim odredbama za Europsku uniju. I E, komisija je i prije nego li što se talijanska vlada oformi. Oprostite, ako želite da prevoditelji prevedu sve što kažete, onda molim vas da govorite malo sporije. Ali molim vas da mi onda date malo više vremena, 30 sekundi dulje, molim. prije svega, ono što želim ovdje naglasiti, da ja predstavljam odgovornu vladu koja želi e, ispoštovati obveze koje ima u Europskoj uniji. Međutim, to je također hrabra vlada koja želi u središte Europe staviti narode i ono što njima treba, a ne samo brojke i mjere štednje. Strukture koje su nas zanimale za vrijeme krize, od e, Montijeve vlade nadalje donijeli su u Italiji puno siromaštva i socijalnog nezadovoljstva kao i e, mnogo nezaposlenosti. Ali to istovremeno nije donijelo smanjenje javnog duga koji je upravo suprotno se povećao i sada predstavlja e, više od 100% našeg BDP-a. U e, prijedlogu rješenja drago mi je što možemo vidjeti da se pakt o stabilnosti i rastu sada će biti nešto fleksibilniji što bi trebalo omogućiti i sam gospodarski rast. Mi zato tražimo od pakta za stabilnost i rast ne samo sanaciju javnog duga, e, već isto tako treba omogućiti i gospodarski rast. Italija je sada još uvijek e, među zemljama u Europi koje najlošije e, stoje po pitanju gospodarskog rasta. Molim zato poštovanje prema moje vladi koje želi posjeći gospodarski rast, smanjiti siromaštvo u našoj zemlji, naročito među mladim ljudima. Mi želimo stvoriti veće mogućnosti za zapošljavanje mladih i omogućiti održivost, punu održivost financijskog sustava. To ćemo sve kombinirati i e, s onim što je prioritet naše vlade, a to je da se ponovno pokrenu ulaganja, gospodarski rast, zaposlenost i ukidanje razlika u društvu, dakle nejednakosti. Ako procjene javnih financija ne uključuju e, povrat reviziju nekih starih elemenata, u sljedeće tri godine mi ćemo poboljšati situaciju po pitanju javnog duga. I osim toga, zaključno moram reći da ovdje pokrijemo sva četiri područja o kojima se govori u EU. Mi ćemo smanjiti e, porezno opterećenje na rad, a reformirat ćemo pravosuđe, boriti se protiv korupcije i uključiti nove mjere. E, predsjedavajuća moli e, da se e, ipak, da govornik ipak zaključi jer je jako prekoračio vrijeme. Dobro, i zaključno, s obzirom da govorimo o VFO-u, mislim da treba značajna europska sredstva izdvojiti za posticanje gospodarskog rasta, naročito u državama. I ne smijemo nikako srezati sredstva za kohezijsku politiku. Jer moramo uložiti više napora kako bismo e, bolje zajamčiti izdvajanja i za tradicionalne politike kao što je zajednička poljoprivredna politika. Hvala. Najprije molim svima koji se jave za riječ da ne čitaju prebrzo svoj tekst, a isto tako molim e, da ne govorite predugo jer u protivnom posljednje na popisu neće imati prilike da uzmu riječ, a molim dakle, da govorite tri minute i možda još tek par sekundi više, ali ne više od toga. A sada pozivam predsjednik, predstavnika Poljske, Jašeka Bozovskog, iz stranke, zakon i pravda. A nakon toga će uslijediti kolega Vjegaš iz Europskog parlamenta. Izvolite. Hvala lijepa. Pokušat ću ne pročitati moj govor. U Poljskoj e, kažemo da je bolje govoriti iz glave nego li čitati ono što je na papiru. Evo par riječi o sljedećem razdoblju od više manje sedam godina. Naš budući proračun u Poljskoj mora udovoljiti e, našim e, plaćanjima duga, ali također i obvezama financijskim koje imamo moramo to platiti, ali moramo također uložiti i u druge stvari. Što se tiče ZPP-a, predlaže se manje 10%, što možda nije najbolje, kao smanjenje izdvajanja za poljoprivredu. Također ne pristajemo niti na smanjenje kohezijske politike, jer cilj kohezijske politike je da imamo manje nesrazmjernih disbalansa među različitim različitim ekonomijama. Budemo li imali ispravan pristup, mislim da ćemo uspjeti e, riješiti e, te disbalanse. Što se tiče novih izazova, e, nema novih koji su rezultat činjenice da neke države članice nisu donijele najbolja rješenja. Ovdje mislim na migracije, na unutarnju i na vanjsku sigurnost vjerujem da moramo iznaći sredstva da unesemo, da zaštitimo ta područja. A e, također htio bih se osvrnuti na program Invest EU. Mislim da će to biti nešto značajno za svaku državu članicu. Kako bi to trebalo izgledati? Gospodarski rast od 1,11 to je zapravo tek malo povišenje u odnosu na sadašnju situaciju, što smatramo da nije dovoljno. Smatramo da je takav pristup previše pasivan i nedovoljno ambiciozan. Poljska je spremna učiniti više, više od 1,11% BDP-a. Htjeli bismo da to bude bliže 1,2% posto bruto nacionalnog dohodka. I kada bi smo u tome uspjeli, mogli bismo e, pokriti ono što je moramo obaviti sada kao i ono što ćemo morati pokriti u budućnosti. Mi želimo ići e, na, za, to, za time da moramo pomalo e, smanjivati izdvajanje za Europsku uniju, ali na ispravan način. Hvala lijepa i hvala što ste se držali vašeg e, vremena. A sada e, molim dakle kolegu Vjegaša iz kluba zastupnika GUE iz Europskog parlamenta. Evo govorit ću brzo, u tri minute ću sve iznijeti i reći ću vam E, što me brine po pitanju eura i politike vezane za euro? Svi smo mi ustanovili koji problemi postoje. Dva bitna problema, a to je euro koji zapravo nameće mjere štednje i ne ostavlja dovoljno prostora za faktore ekonomske stabilizacije. Treba dakle provoditi procikličke politike a e, mi bismo se morali zapravo e, trebali e, boriti protiv različitih elemenata koji dovode do pada u tim ciklusima. Ne smijemo zaboraviti na periferna gospodarstva jer one proizvode gospodarstva koje nisu predmet razmjene, a to su nekretnine primjerice i turizam. E, prema tome e, nije se situacija ta mogla oporaviti zahvaljujući politici eura, već tome što se apsolutno uništilo radnike. Što se sada promijenilo? Sada smo u fazi e, uzlaznoj fazi ekonomskog ciklusa, ali to prati i porast kamatnih stopa. Zajedno s porastom cijene nafte. Ukratko, priprema se nova kriza što e, zapravo nas dovodi do mnoge sumnje i zapravo nam se čini da će periferna gospodarstva opet ući u žrvanj eura. Zaključno ću reći ja sam iz Portugala i komunističke partije Boru Portugala. Tako da smatram da je odlučno pitanje imati novčanu suverenost kako bi se periferne države i njihova gospodarstva oporavila. Oni su toliko propatili zbog eura. Hvala sada Margarita Markeš iz Portugala koje želim dobrodošlicu. Izvolite. Hvala lijepa. Eto, nakon kolege iz Portugala dolazim ja kao kolegica iz Portugala, e, samo što sam iz nacionalnog, a ne iz Europskog parlamenta. E, hvala e, izvjestitelju na izlaganju koje je održao. Znamo da europski semestar predstavlja važan instrument unutarnjih politika u Europskoj uniji. E, pratili smo razvoj, odnosno e, provođenje europskog semestra, a ono što danas moramo riješiti jest kako dobiti ravnotežu između e, dobrih ekonomskih politika, zdravih ulaganja i borbe protiv nejednakosti. Međutim, Postoji jedno ključno rječenje, zato to je fleksibilnost. Taj termin se već koristio, međutim mi smatramo da fleksibilnost ne znači e, sjediti iskrštenih ruku i biti popustljiv. To znači da treba provesti evropska pravila, a ne sve gledati kroz prizmu jedne institucije. Govoreći o fleksibilnosti, pozabavimo se e, portugalskim slučajem koji je primjeren. Naime, e, mi smo slijedili ono što je e, trebalo kako bismo se borili protiv nejednakosti i e, sve skupa ipak imamo gospodarski rast, iako je on skroman. U okviru europskog semestra postoji jedna bitna stvar, a to je kako u to uklopiti e, e, europski stup socijalnih prava. Taj stup socijalnih prava moći će se primijeniti samo bude li dio europskog semestra. Treće, države članice moraju se pozabaviti preporukama po zemljama važno je, naime govorili smo o podjeli suverenosti, ali to da svaka država prihvati preporuke po zemljama, to je odlučujuće jer e, o tome će ovistiti podjela suverenosti. E, budući da e, primjena tih preporuka znači zapravo da se u to trebaju uključiti nacionalna tijela i to traži da nacionalni parlamenti se konzultiraju s političkim snagama e, koje su na vlasti, bilo e, da ima nekoliko stranaka na vlasti, e, bilo da nema, ali treba poštivati parlamentarnu demokraciju i općenito poštivati demokraciju na nacionalnoj razini. Hvala lijepa. A sada riječ ima Ude Kalune iz Estonije iz e, zastupnika Alde. Hvala lijepa, govorit ću talijanski za početak. Moram reći da sam razočarana što su četiri zemlje ovdje manje jednake od drugih jer nema prijevoda na njihov jezik. Zaista se nadam da će to biti posljednji put da se tako što događa. Govorimo danas o ovim ekonomskim pitanjima, ali zanemarujemo najvažniju reformu, a to je da je Europska unija iz Maastrichta se temelji na e, poštivanju e, pravila e, vezane za neprekoračenje duga, a nije na prvo mjesto stavljeno puno, puna zaposlenost sve dok se to ne promijeni neće se situacija poboljšati. Jer ako rad u osnovi, nema rada za sve, nema posla za sve, nezaposlena osoba koja traži posao i nađe ga, će automatski time prouzročiti gubitak radnog mjesta nekog drugog. To je zapravo problem u EU. uniji. Jer jednostavno osobu koja je zaposlena zamijenimo jednim nezaposlenim, jedno s drugim i zapravo rezultat toga je pad plaća. A tome kumu Evropska unija. To treba promijeniti. Državama članicama moramo dati mogućnost da planiraju ulaganja na način da se najprije zatraži dakle puna zaposlenost treba planirati ulaganja prije nego što se e, stvari odlučuju u centru. Treba se raditi na tome da svatko ima radno mjesto jer samo tako ćemo ostvariti gospodarski rast i jednakost. Tako ćemo ostvariti dobrobit. Hvala. Hvala vama i čestitam vam. Izvrsno govorite talijanski moram se samo ispričati. Danas iz tehničkih razloga e, nismo mogli imati sve jezike, to nije greška našeg odbora, nama je uvijek žao ako ne možemo organizirati prevođenje na sve jezike, ali srećom e, vi ste mogli održati vaš govor, ali vi ste više iz kluba socijalista. Eto, rijetko čujemo od kolega liberala. E, srećom, važnost stabilnosti e, cijena je pred e, gospodarskim rastom. Dakle, moramo gledati kojim politikama je što daje prednost, jer monetarna politika i stabilnost cijena su E, glavna stvar za Europsku središnju banku koja se bavi drugim pitanjima, ali nigdje e, e, ne stoji da stabilnost cijena treba imati prednost pred ekonomskim rastom. Ne, oba su cilja vrlo važna, ali danas je to upravo o tome raspravljamo. A sada ću dati riječ u ime Europskog parlamenta Dimitrosu pa- Papadimulisu a njega nema. U redu. On će se javiti kasnije, a sada gospodin Baluras iz Grčke. Izvolite. Hvala predsjedniče. Drago mi je što vas mogu ponovno vidjeti. Vi ste se zalagali za moju zemlju, Grčku. Mi sada po prvi puta ovdje sudjelujemo kao jednaki. Razgovaramo o europskom e, semestru, a ranije smo bili samo promatrači. U proteklih e, osam godina platili smo cijenom visoke nezaposlenosti i smanjenjem BDP-a za 25% zbog memoranduma. Mi smo primjenjivali pogrešne savjete i politike. Naše gospodarstvo se oporavlja, ali još uvijek imamo rane iz prošlosti što se tiče gospodarskog upravljanja i EMU-a. To se koristilo kao alat neoliberalne agende da se uništi socijalnu državu. Mi smo također imali gaženje prava radnika i socijalnih prava građana, a postoje i razlike između država članica i regija. Postoje i velike razlike u dohodku. Moje mišljenje, gospodine predsjedniče, da je eu da je EU poput Titanika. Neki u njoj plešu i bit će spašeni, a neki će potonuti. Nas zanima što će s nama biti, kojim ćemo putem krenuti. Što se tiče pakta za radna mjesta i rast, poput kolegice iz Estonije, mi bismo se željeli boriti za radna mjesta i rast. ESB bi trebao imati druge ciljeve, ne samo zaštitu stabilnosti cijena. Trebaju nam i kolektivni pregovori i ugovori te poštivanje prava na štrajk. Trebalo bi preispitati Europsku povelju socijalnih prava koja podržava socijalnu i gospodarsku konvergenciju te spriječava dumping. Potreban je i plan za socijalna ulaganja i holistički pristup rješavanju problema siromaštva te socijalne države. Politika ove vrste je protiv građana EU-a i doprinosi širenju ksenofobije i e, širenju desničarskih stranaka. U ovakvim hitnim mjerama treba omogućiti okvir koji će podržati razvoj gospodarstva onih država koje moraju poštivati memorandume. I na kraju, u okviru UN-a treba imati zajednički akcijski plan i smjernice putem kojih će se onemogućiti izbjegavanje poreza i utaje poreza treba raditi i na depozitima, odnosno osiguranju depozita. Kako bismo povećali proračun EU-a, trebamo se usredotočiti na socijalni rast, na socijalnu konvergenciju i uključiti tu i pojam kohezijske politike, politike koja će uzeti u obzir potrebe svake države članice. Predsjedniče, treba nam više odgovornosti, transparentnosti, a i nadzor različitih pravila i propisa treba ojačati ulogu nacionalnih i Europskog parlamenta, a građane bi trebalo više uključiti u sva ta nastojanja. Hvala. Puno vam hvala. Možda će se gospodin Papademolis kasnije javiti za riječ i reći nam nešto više o ovoj strategiji koja je po mom mišljenju dobro došla, a tiče se mirovinske reforme, MMF-a i tako dalje. To je zanimljiva tema, ali njom se možemo baviti bude li za to vremena. Sljedeći govornik, gospodin Neofito iz e, Ciparskog parlamenta i kluba EPP-a. Hvala predsjedniče. I naša je zemlja morala proći kroz program prilagodbi. Program prilagodbi i preporuke nismo vidjeli kao kaznu. Vidjeli smo ih e, kao način da dovedemo stvari u rede i da riješimo ekonomsku krizu. Naša je zemlja izišla iz tog programa i sada umjesto da imamo prekomjerne deficite, imamo gospodarstvo u rastu. Naš je rast gotovo najbrži u Europi. Uz to imamo suficit od 3%. Stopa nezaposlenosti 2013. godine je bila 13%, a sada je ispod 7%. Nadamo se da će naše gospodarstvo za dvije godine uživati u potpunoj zaposlenosti građana. Uzeli smo u obzir preporuke komisije za 2018. godinu. Ne smatramo te preporuke sankcijom. Mislimo da bismo na naj učinkovitiji mogući način i najbrže moguće trebali krenuti s provedbom tih preporuka. Imamo preporuku za smanjenje NPL-a i to putem reagiranja bankarskog sektora. To je nešto što smo proveli. A zbog toga je došlo do manjeg broja NPL-a. A sada nešto o nesolventnosti i taj smo okvir proveli. Ono što je sada potrebno su dodatne reforme i bolje javno upravljanje te učinkovitiji javni sektor. Imamo i preporuke za bolju, bolji pristup MSP-ova financiranju i bolje funkcioniranje javnih i državnih poduzeća. Ja nisam baš u potpunosti uvjeren u to da ćemo do kraja riješiti pitanje privatizacije. Primili smo na znanje i preporuke koje se tiču osposobljavanja mladih i reforme javnog sustava zdravstva do 2020. godine. Uvjereni smo da ćemo to uspjeti jer smo već krenuli sa provedbom. Do 1. svibnja sljedeće godine neke ćemo stvari riješiti. Cipar svoju krizu smatra izazovom i prilikom za poboljšanje. Puno hvala. A sada Bereš. Sada dobija riječ Pervanš Beres u ime socijalista i demokrata. Hvala, predsjedavajući i hvala predstavnicima nacionalnih parlamenta. Njihov doprinos je važan u ovom trenutku, naravno, i kao što sam malo prije rekla, bila sam na drugoj strani, dakle, za predsjedničkim stolom malo prije. Dakle, ovo je trenutak kada u, u nacionalnim parlamentima svi rade na definiciji svog vlastog proračuna i mi pokušamo puti poruku o glavnim eh, ulozima u budućem eh, gospodarskom ciklusu. I govoreći o tome, čini mi se da imamo par transverzalnih tema oko kojih bi bilo idealno kada bismo uspostavili neki savez između nacionalnih i Europskog parlamenta jer bismo tako bili utjecajniji. Prva stvar tiče se načina na koji Europska komisija koristi ili ne, jedan eh, dragocijen instrument koji smo uspostavili zajedno, a to je postupak makroekonomske neravnoteže. Jer kao što vidimo, to je instrument za kojim komisija ne poseže u cijelosti, ne usudi se i koji onda ne proizvodi željeni učinak i koja na europskoj razini e, uspostavlja, održava tu situaciju između zemalja koji, su, koji imaju suficit, drugi koji imaju deficita. Danas smo u situaciju u kojoj uviđamo da izvan napetosti koje postoji između država članica područja to može infine izazvati napetosti između europodručja i ostatka svijeta. Ja nisam baš e, pobornik e, metoda i filozofije gospodina Trumpa, ali kada Donald Trump dovodi u pitanje visoku stopu izvoza određenih europskih gospodarstava jer e, na koriste suficit na neprihvatljiv način koji je, nije proizveden unutar Unije, a koristi se izvan. Dakle, e, o tome bi trebalo to bi trebalo imati na umu. Sad, ne vidim, ne vidim štopericu, ne vidim koliko mi je vremena ostalo. No evo, sad ću malo zloporabiti ovu situaciju i obraditi jednu drugu važnu stvar, a to su projekt na kojima radi Europska komisija i u kojima vidimo da postoji jedna rasprava koja se ponavlja stalno i koja je mogla postati jako važna. Tu govorim o raspravi o makroekonomskoj uvjetovanosti. Jer tu se u biti radi o jednoj zamci koja, koju bi trebalo straniti, po mom mišljenju. Naime, nije dovoljno da sad suočavamo zemlje koje su koji ispunjavaju svoje obveze i one koji imaju poteškoće, već trebamo na najbolji način iskoristiti naše zajedničko dobro, to je euro. I to me vodi na treću točku. Dakle, vidimo da u nekim zemljama, ali isto i ovdje u Europskom parlamentu, vidimo da ponekad smo u iskušenju da na euro, da euro prebacujemo sve probleme koje imamo u našim gospodarstvima. No stvarnost je takva da svugdje gdje imamo države koje žele izaći iz eura, eurozone, e, vidimo da postoji od, jaka otpornost tome, jer bi cijena bila ogromna, trošak bi, koji bi to podrazumijelo bio bi ogroman, a ne postoji nigdje nikakav program koji će e, koji jamči neku divnu budućnost e, za stanovništvo te zemlje. No, to znači da bismo trebali ozbiljno sjesti za stol, uspostaviti pravila ponašanja za korisnike te zajedničke valute i vrijeme. Mislim da i takvu raspravu organiziramo unutar ovog parlamenta. Hvala. Hvala. A sada gospodin Skopaček iz Češke republike i ECR-a. Hvala predsjedniče na tome što ste mi dali riječ. Dobar dan svima. Dragi kolege i kolegice, ja bih za početak želio reći da poput drugih govornika smatram da gotovo da nikome nije jasno da smo u Europi živjeli iznad svojih mogućnosti. To dokazuju dugotrajni deficiti koji se ostvaruju po državama članicama i ne mogu vjerovati koliko nas je za to da se riješimo ušteđenih sredstava. Neki govore o usmjerenoj fiskalnoj politici. Što to znači? Da će proračuni ostvarivati daljna e, daljnje deficite, jer to je nešto što će produbiti financijsku krizu i što je bilo zaduženo za krizu u europodručju i Europi 2008. i nadalje. Titanik o kojemu je govorio prethodni govornik nije nešto što je nastalo zbog planiranja proračuna, već zbog održavanja socijalnih država koje je nemoguće financirati. Neki su govorili o tome da se sada olakšavaju pravila koja su vezana uz pakt, a neke europske države ne poštuju pravila koje same zahtijevaju e, u drugim zemljama, recimo onima koji žele ući u EU. Moramo shvatiti da je socijalna država nešto što se oslanja na privatni sektor. Budemo li privatnom sektoru namjeni... E, nametali mnoge propise i pravila, onda ćemo ga urušiti. Takvo stanje možemo vidjeti u Italiji i po brojnim državama članicama gdje imamo loše stanje za mlade ljude. Mi ćemo krenuti s raspravama o sljedećem višegodišnjem e, financijskom okviru. Mi smo u Češkoj o tome poveli raspravu u nacionalnom parlamentu i sada tražimo od Europske unije da se prilagodi. Nakon Brexita bi se EU trebala prilagoditi tako da smanji proračuna, ne da ga povećava i tako da se usredotoči na štednju. Ja sam općenito kritički nastrojen prema usklađivanju oporezivanja u EU. Za, za zemlje srednje i istočne Europe to znači kraj konkurentnosti. U tim zemljama jednostavno nemamo tako velika tržišta niti dugotrajno pravosuđe kako bismo se sa time svime nosili. To je nešto što bi predstavljalo velik udarac na našu ekonomiju i na zemlje srednje i istočne Europe općenito. A sada sljedeća tema. Mi smo čuli mišljenja od svih klubova i ljudi svih provenijencija. U Europi čini se trebamo za sve omogućiti razinu integracije koja im odgovara. Ovako ne možemo doći do kompromisa i države članice bi trebale moći odlučiti kojim e, smjerom dalje. Budu li neki željeli krenuti komunističkim putem, vrlo ljevičarskim putem i to možemo e, dozvoliti njima, ali ja dolazim iz bivše komunističke zemlje i to ne bismo ponovili. Puno hvala. Neki iz vaše zemlje poručuju da žele manji proračun, da žele e, rezove u kohezijskoj politici, neki žele povećan, e, povećani e, proračun i tako dalje. Neki su ciljevi nepomirljivi. Možda se vi zalažete za manje sredstava u proračunu za kohezijske politike u tom slučaju bi vaša argumentacija bila i dosljedna. A sada, gospodin Situ iz Doma zastupnika u Rumunjskoj, iz EPP-a. Hvala predsjedniče. Ja bih nešto rekao o preporukama po zemljama. U Rumunjskoj smo dobili preporuke s kojima se ja slažem no to je nešto što naša vlada ne provodi barem ne za sada. Kao što znate, deficit će u našoj zemlji biti sve više, sve dublji i dublji. I ja se pitam zašto komisija i parlament ne učine nešto da rumunska vlada krene poštivati preporuke Glavna tema o kojoj želim razgovarati je problem radne snage u Rumunjskoj i u istočnoj Europi. Sa slobodom kretanja radne snage, koja je divna sloboda za Rumunjsku i Europu, došao je u Rumunjsku jedan problem, a to je da želimo omogućiti gospodarski rad, što će u narednem razdoblju biti vrlo teško zbog sve manje radne snage. Mi u Rumunjskoj nismo u mogućnosti platiti radnicima da se vrate k nama iz drugih europskih zemalja. Jedino rješenje koje nam preostaje je da uvozimo radnu snagu iz zemalja koje su izvan EU-a. Kada to pokušavamo učiniti, onda se suočavamo s različitim preprekama. Naime, postoje različiti uvjeti koji se odnose na radnike u Rumunjskoj. Mi moramo njima plaćati više nego lokalcima, što je nešto što brine poduzeća. Sada pokušavamo to riješiti. Naše je mišljenje da se trebamo ponovno pozabaviti s tim pitanjem, s tim problemom da se ljudima izvan EU-a moramo plaćati više od minimalne plaće, a ostalima je dovoljno i to ako su iz EU-a. To je problem ne samo za Rumunjsku, već i za druge zemlje koje se suočavaju sa problemom manjka radne snage. Hvala. A sada gospodin De s Malte iz kluba zastupnika EPP-a. Sorry, my mistake. Ne, pogriješio sam. Hvala. E, hvala odboru što nam je omogućio da u ime nacionalnih parlamenta kažemo što mislimo. Ja sam mislila da će vlade izravno kontaktirati zastupnike prije nego što se završi izvješće, te izvješće po zemljama i godišnji pregled rasta. To je nešto što je sastavni dio pripreme proračunskog planiranja po zemljama. Što se tiče kohezijskog e, fonda, ja se zalažem za to da Malta i dalje ostvaruje korist jer je to od ključne važnosti za naša ulaganja, rasti radna mjesta. Unatoč izvrsnom gospodarskom radu suočavamo se sa velikim izazovima. Imamo sve stariju populaciju, visoku stopu inflacije i nisku stopu sudjelovanja žena na tržištu rada. Osim toga imamo i najveći broj ljudi koji prerano napušta školovanje u Europi, a ne završe se i na tržištu rada. Sve to zajedno e, otežava situaciju sa mirovinskim sustavom. Moramo omogućiti standard života koji će jednako uživati svi naši građani. Moramo smisliti neki, neku strategiju koja je cjelovita i sveobuhvatna i na taj način možemo spriječiti krizu mirovinskog sustava u Malti i drugim državama članicama. Thank you. Hvala vama, ostajemo u Malti. A sad dajmo riječ gospodinu Bedingfieldu iz kluba zastupnika SID. Mikrofon je isključen degree je coordination of Dakle, razna određena razna koordinacija fiskalne politike je od nužnog značaja. Bez takvih strukturnih izazova, odnosno s takvim situacijama, dovedena je stabilnost sviju u pitanje. Prvo toga može omogućiti bolji život eh, svima. Dakle, to samo po sebi treba biti osnovni poticaj da sprovode te reforme barem u srednjoročnom ili dugoročnom razdoblju. Uspješna provedba ovih e, reformi je od ključnog značaja i nacionalni parlamenti imaju ključnu ulogu u provedbi reformi kroz zakonodavstvo, da ne spominjemo to da smo mi naj bliži mjestu gdje se donose odluke. Naime, u Malti političari iz Nacionalnog europskog parlamenta u bliskom su kontaktu sa glasačima i slušaju e, bilo naroda. No, u svakom slučaju treba napraviti valjane preporuke, a i treba omogućiti dionicima, među kojima i vlasti, nacionalne vlade i socijalni partneri, treba im pružiti i zajamčiti fleksibilnost kako bi na najbolji mogući način uzeli u obzir specifičnosti svake države. Dakle, takva fleksibilnost u korištenju fiskalnih alata je od ključnog značaja za našu zemlju i omogućilo je da bude tamo gdje jesmo sada. Dakle, sada smo zemlja s jakom, jakim i stabilnim gospodarstvom, s viskom stopom gospodarskog e, rasta i niskom stopom nezaposlenosti. Hvala. Hvala vama. Sada riječ ima gospodin Fenvesi iz Mađarske klub Europske pučke stranke. Hvala predsjedniče, dragi kolege. Mađarska pozdravlja činjenicu da statistika ukazuje na to da Europska unija polako, ali sigurno izlazi iz krize. Gospodarski rast je vidljiv i nezaposlenost pokazuje pozitivne težnje. Ured predsjednika ulože veliki trud kako bi se unaprijedila situacija. Austrijsko predsjedništvo raspolaže s još nekoliko mjeseci da napreduje s radom. Europski semestar i ovaj proces znatno se unaprijedio zadnjih nekoliko godina. O tome smo razgovarali u mađarskom parlamentu i to redovito. Pozivali smo predstavnike komisije da iznesu svoja mišljenja. I Razumijevanje načina funkcioniranja europskog semestra je način, pravi način e, i jedini način da se zajamči da države članice gledaju na ove preporuke po zemljama kao na nešto što je tu kako bi im pomoglo i da ih primjenjuju. Mislim da ne trebamo postojeći proces dodatno jačati jer je dovoljno dobar preporuke po zemljama ne mogu zamijeniti dugoročnu sveobuhvatnu strategiju i ne može biti jedini temelj, odnosno osnov za višegodišnje planiranje. Gospodarski rast u ovim zemljama srednje istočne Europe jača se zahvaljujući gospodarskoj i socijalne stabilnosti. Ne mislim da treba praviti veće poveznice između kohezijskih fondova i makroekonomske politike. Postupak europskog semestra bit će suočen s veličkim izazovima nakon izbora za Europski parlament i tijekom pregovora o sljedećem višegodišnjem financijskom okviru. Inovacija, istraživanje, razvoj, digitalizacija trebaju veće proračune, što je dobro došlo. No, financiranje novih područja ne treba ići na uštrb tradicionalnim, kao što su kohezijska politika, poljoprivredna politika, jer one su jako važne i korisni instrumenti za unapređenje konkurentnosti u Europi. E, mi smo tu, između ostalog, i da zajamčimo prehrambenu sigurnost i da zajamčimo radnu snagu na e, e, na u poljoprivredi. U svakom slučaju hvala vam na pozornosti. Hvala. Nemamo druge, drugih govornika na popisu. Znamo da svi predstavnici da predstavnici zemalja nisu svi uzeli riječ, no nemamo više nikoga na popisu govornika. Sada ćemo ja i gospodin Mavridis e, još nešto reći. Naravno, nitko nije primoran govoriti, ali ukoliko se netko od vas želi pridružiti našoj raspravi, ovo je pravi trenutak. Da, ali taj gospodin koji spominjete nije tu, no, ako dođe da ćemo mu riječi. Ja sam govorio nešto drugo, naime, neki od kolege iz nacionalnih parlamenta još se nisu javili za riječi i ako to žele, mogu. Mi smo malo bili strogi glede davanja, glede za e, javljanja, jer smo se bojali da nećemo imati dovoljno vremena za sve, no u svakom slučaju, ukoliko se želite još jednom očitovati ili reći nešto prvi put, slobodno izvolite. Sada je pravi trenutak za to. Dakle, možete samo dojaviti tajništvo. Ja inače znam da je čitav niz tema dotaknut u raspravi i postoje očito različita, različiti pogledi na stvari i jasno je dakle da imamo integriranu da radimo na integriranoj Europskoj monetarnoj uniji i široj uniji. Ja bih samo komentirao par stvari koje sam čuo. Jedno se tiče pitanja fiskalnih poreznih e, mišljenja. Tu su dvije vrste problema. Kao prvo, koji ekonomski model želimo imati, a drugo, trebaju nam pravila ili ne. Kao što znaju neki od vas, ja, sam ja se osobno zalažem za e, dio fleksibilnosti u pak za stabilnost i gospodarski rast. Ja mislim da ta pravila nisu savršena, već su jako nesavršena po mom osobnom mišljenju i to iz razloga. No, s druge pak strane i zato želim reći zašto mi se svidjelo ono što je rekao gospodin Ribola iz talijanskog parlamenta, iako to nije moja stranka, već e, oni on iz druge strane, no razlikuje se od onoga što sam do sad čuo. Naime, Naravno, može se reći, meni se ne sviđa neko pravilo, pa se može reći, ne sviđam se način na koji se provode pravila, ali ne možemo naprosto dovesti u pitanje to što postoje pravila. A onda se može raspraviti o tome da li se ta pravila ispravno provodi, zatim da li su pravila ispravna sama po sebi, dakle što se tiče prve točke naravno ne mogu, e, a ne, ne mogu odoljeti i ne komentirati italijansku raspravu o proračunu. Naravno, teško je dovesti u pitanje činjenicu da nacrt gospodarskog teksta nije sukladan pravilima, jer pravila sama po sebi bez ikakve fleksibilnosti zahtijevali bi 0,6% strukturne prilagodbe prema famoznoj matrici, a vlada je predložila deterioraciju 0,8. Dakle, imamo 1,4 e, razlike između cilja i ponude. Dakle, to je puno. To se naziva velikom devijacijom i e, predlažem e, talijanskim prijateljima. Mislim, ako vam komisija kaže da je to velika devijacija, onda se ne smije, ne smije vrijeđati komisiju. Mislim, ovo jest velika devijacija. To je činjenično stanje. Samom dokumentu italijanskom piše da je to velika devijacija. Znamo da jeste, jer prema pravilima e, stopa fleksibilnosti u devijaciji je 0,5. Dakle, e, to bi trebalo biti 0,25% svake godine, ali eto, znam smo da polazimo od 0% i između 0,5 do 1,4 je 0,9. Dakle, to je znatno više od e, moguće fleksibilnost. No eto, zamislimo da imate svu moguću fleksibilnost prema investicijskim pravilima strukturne reforme postoji ipak neka pravila, tako da opet ne možete doći do 1,4. Dakle, komisija što se komisije tiče, ono, nije, nije važno da li će ona reći da, da je to velika devijacija, jer to je činjenično stanje, ali što se dešava onda tu? Onda se ulazi u prekomjerni postupak e, zaduženosti, no to nije nikakva stigma, mislim, tu su, u tome su bile brojne zemlje, kao što su Portugal, Španjolska, no sve zemlje, odnosno ima ih dosta koji su bili u tom postupku, tako da nije istina kad se kaže da Francuska krši deficit i ništa. Mislim, ona je skršila pravila o deficitu, ali ne možemo reći da, nije, da se nije ništa desilo. Ali onda se ulazi u postupak IDP-a i eto ga, onda se drži svoje politike, ali nije red da se vrijeđa komisiju jer je nekoga uključila u taj pospak. Dakle, kad bi rasprava bila malo umjerenija, kao što je to bio slučaj u intervenciji gospodina Ribole, onda bilo puno manje e, stresnih situacija i stresova na tržištu i napetosti. Može se reći da. Evo, ja pristajem na to da budem par godina u toj situaciji, jer mislim da za naš gospodarski rast bolje da provodimo naše mjere. Ja osobno ne mislim da je to tako, ali dobro, to je bilo razuman prisut stvari, a ne da se staraju rasprave o samom postojanju pravila i mišljenja da postoji neki blok protiv ove ili one vlade. Dakle, mislim da moramo imati ozbiljnu raspravu, da se treba povesti ozbiljna rasprava o tome svemu, da moramo imati i novu intervenciju na europskoj razini, da je imamo instrument za podržavanje gospodarskog rasta i zapošljavanja i neki od nas smatraju da trebamo imati ulagačku strategiju i ulagačke alate za ulaganje, veći proračun, jer ako ne želite izdvajati novce na nacionalnu razinu, onda morate imati malo veći zajednički proračun. Dakle, ova rasprava koju imamo danas upravo pokazuje da je, pokazuje da je jedini način da se ide naprijed kad imamo nekompatibilna mišljenja, je upravo u ispunjenju monetarne, e, ekonomske monetarne unije i tako bismo imali učinkovitija pravila koja bi zajamčila ekonomsku stabilnost i gospodarski rast. Sad, naravno, to je moje mišljenje, ja ovdje govorim kao europski zastupnik eh, koji sudjeluje u ovoj raspravi. Kao što znate, na ovom odboru postoje različita mišljenja. Ima nekih od nas koji ima jako stavo do fiskalne porezne odgovornosti, a drugih koji imaju više kenezijanski pristup. No, oba ta stava su kompatibilna eh, kada se koriste prikladna pravila a onda prema demokraciji, sukladno izborima, ova ili ona politika može prevagnuti. Poslije toga imamo nacionalnu i europsku razinu gdje će europski e, izbori dati svoj doprinos isto tako, pa ćemo vidjeti kako će biti raspoloženje. U prethodnom sazivu smo imali konzervativniju ekipu i strožu, strože e, držanje e, pravila. Sada smo više ljevi centar i tako dalje. Mislim, svakom slučaju, na tome svemu treba raditi. Ali ono što je važno po mišljenju, i ovoj raspravi koju vodimo između zastupnika Europskog parlamenta i zastupnika nacionalnih parlamenta, ovo je rasprava koja se konstruktivno održava i pomaže nam da prevaziđemo e, razlike između nacionalnih e, i europskih e, razina i bez Dakle, u Uniji sa 27, evo sad 28, ali budući 27 država članica, e, imamo brojne stotine milijuna stanovnika i možemo vjerovati u zajedničke neke stvari, a da ne dovodim u pitanje našu koegzistenciju, no tako nešto nas svakako ne bi nikamo odvelo. Imajući to na umu, evo, želim pozdraviti konstruktivan duh naše rasprave. I evo još samo dvije zadnje stvari. Porozna pravila pakta za stabilnost i rast ne tiču se samo deficita i duga, već i makroekonomske stabilnosti i imbalansa. Dakle, taj dio pakta za stabilnost rast manje se provodi od drugog, kao što je to Pervanš Beres rekla i kao što je to član Lege Norte rekao. Dakle, evo vidite, govorite slične stvari ali ovdje možemo imati različite kombinacije argumenata. I Italija je jako blizu e, postupku makroekonomske neravnoteže. No, ako imamo primarni trgovinski susjed iznad 6%, onda je to kršenje pravila, barem prema postojećim pravilima. Dakle, nije točno da se ništa ne događa. U zadruženim zemljama opsjednuti su time što im komisija ponekad govori do te mjere da, da više ne slušaju ništa. No, to je problem. A druga, drugi problem tiče se makroekonomske uvjetovanosti, jer ovdje vidimo jasnu, važnu vezu između ekonomske politike, fiskalnog nadzora i pakta za e, stabilnost e, i korištenja e, proračunskih sredstava. No, evo, jasno mi je da svi nisu veliki ljubitelji ovih tema u nacionalnim parlamentima, tako da bi bilo možda korisno da razgovarate o tome s svojim vladama, jer o tome se raspravlja u E, zajedničkoj e, privremenoj e, odredbi, tako da treba vidjeti da što će biti sa tom uvjetovanošću, da li će ona ostati i dalje, jer a, kad toga ne bi bilo, onda se to ne bi moglo provoditi, na primjer, u Portugalu i Španjolskoj. Tako da je važno da nacionalni zastupnici razgovaraju s svojim vladama o tim pitanjima što prije, jer to će uskoro ići na pregovore u trijalogu. Evo, ja sad samo govorim o nekim jako zanimljivim stvarima kojima se govorilo. Sada vidim da nam se gospodin Papadimilus pridružio, tako da mogu e, prestati da vas zabavljam ovdje i da dobijem na vremenu. course, we have uh, up to 4.30. So, and I, for experience, in the previous, also in the broader uh, week... Uh, uh, Iz iskustva Evo imamo mi i veći skup u veljači, e, Europski tjedan, dakle ovo je prvi dio kada svi pripreme svoj govor, no najzanimljiviji dio je onaj zadnji dio kada počnemo stvarno razgovarati i kada e, odgovaramo jedni drugima. Mislim da je to najinteresantniji, najkorisniji dio, tako da se nadam da ćemo tih zadnjih 30 minuta maksimalno iskoristiti u tom duhu e, slobodne rasprave među nama. Ali dobro, najprije sada Dimitrios, vi imate riječ, izvolite. Hvala lijepa. Oprostite e, što sam e, morao toliko požuriti što kasnim. Naime, morao sam biti na jednom drugom sastanku otpora. Slažem se e, sa e, velikim brojem e, toga što je rekao naš uvodničar Kostas Mavridis. Glavna stvar koju ja želim reći je ta da Evropska unija, naročito europodručje, nisu uložili sve potrebne napore da pripreme sebe i države članice za e, to e, da se nosi sa sljedećom krizom. A do krize će nužno doći jer krize su ciklične. Bankovna unija, e, dva stupa, da, tu su, ali treći stup, a to su jamstva bankovnih uloga E, to je nešto što je jednostavno e, odgođeno sinedije. To je jednostavno predloženo, ima prijedloga kako bi se izbjegla nova kriza sistema. Međutim, na vijeću se to blokira. Zato što određen broj država članica je jednostavno tražio neformalan veto. Još jedan od problema predstavlja e, borba protiv ja e, protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza u velikim razmjerima i to zbog određenih poreznih pogodnosti. Povjerenica Vestager nam je rekla da su mnoge multinacionalne tvrtke zapravo sasvim legalno u mogućnosti izbjeći plaćanje poreza. Drugim riječima, građani mala i srednja poduzeća onda moraju platiti više poreza. E, drugim riječima to znači da je zakonodavstvo ono koje pogoduje velikim igračima na tržištu dok i radi na uštrb malih igrača na tržištu. Što se tiče digitalne gospodarstva, jednostavno nismo u stanju uspostaviti nužna pravila. Ogromne kompanije koje predvode u digitalnoj revoluciji e, bi e, morali moći pridonijeti općem dobru. Primjeri zato su McDonald's i Google. Zaključno, moram reći da sam zadovoljan. Četiri godine već radim u ovom sazivu Europskog parlamenta za vrijeme kojih je e, Grčka iz koje ja dolazim izašla iz programa ekonomske, makroekonomske prilagode. Grčka je sada u sustavu nadzora provedbe nacionalnog proračuna u okviru europskog semestra. Dopustite mi da naglasim da ima sada puno previranja u Italiji. Međutim, Grčka je uspjela izvjeći deficit i sada ima proračunski višak. Mi se e, polako ali sigurno oporavljamo. Hvala. Hvala vama i čestitamo Grčkoj. Ja bih uputio pitanje na koje biste vi, Dimitrios, mogli dati odgovor. Naime, o novom proračunu i situaciju s mirovinama. E, to je nešto o čemu bismo trebali e, razgovarati, ali prvo će riječ dobiti vaš kolega, a nakon toga nam vi nešto možete reći o tome. Najprije riječ ima gospodin Baluras. Hvala lijepa. Dopustite mi da kažem da ste vi predsjedavajući dali vrlo dobar komentar koji će nam omogućiti da napredujemo i imamo dijalog. Moramo se odmaknuti od simptoma fobije koje postaju na mnogim mjestima u Europi, a to je zapravo nešto što se umjetno stvara. Dopustite mi da sada razgovaramo na ovo na što ste vi ukazali, a nakon toga će Dimitrios uzeti riječ. Ovo pitanje mirovina to je nešto što je nametnuo Međunarodni monetarni fond. Na sasvim dogmatski način proračuni su bili, odnosno predviđanja, ekonomska predviđanja vrlo uska. I iz tog razloga je MMF tražio da se skreću mirovine jer su oni predvidjeli e, razine za primarni višak i za rast. Međutim, u posljednje tri godine imamo preko 3,5% viška, što je zapravo previše. A s druge strane, naša stopa rasta vrlo je dinamična, te će ove godine iznositi više od 2%. A što se tiče sljedeće godine, MMF predvidio je da će ta stopa iznositi 2,5 ili 2,6%. Nekoliko riječi o smanjivanju mirovina. Grčki umirovljenici, a vjerojatno je tako i u Italiji, gospodine predsjedavajući, u itekako su u krizi. I sada E, umirovljenici pomažu djeci i unucima koji su nezaposleni i nalaze se u jako teškoj financijskoj situaciji. Prema tome, ti rezovi zapravo ulaze ponovno u gospodarstvo. A ako ne skrešemo mirovine, poduprijet ćemo rast. Sve to, međutim, e, zahtjeva da se donesu jasne odluke, da ih donesu i evropske institucije i MFF. Ostane li tu nešto nejasno, tržiće će to iskoristiti, a to za nas neće biti dobro jer ćemo vjerojatno morati izaći iz tog sustava. Hvala što ste mi dali riječ. Izvolite sada vi, Dimitrios Papadimulis. U Grčkoj nismo optimisti. Vjerujemo da ćemo uspjeti u potpunosti ispoštovati sve preuzete obveze za 2018. i za 2019. godinu. Obvezali smo se na 3,5% primjernog viška kako za ovu, tako i za sljedeću godinu. Što se tiče ove godine, bližio je se kraj, a predviđanja Europske komisije su ta da ćemo mi tu brojku premašiti. E, Europski E, dužnostici govore o primjerno višku koji će možda biti više od 4%. Prošle godine to je bilo 4,2% dok su obveze bile od 1,5%. Mi sada trebamo uvjeriti sve Europsku komisiju, SM, Euroskupinu, čak i MMF da e, su e, obveze one koje zaista obvezuju pakta su servanda i mi ćemo tako ispoštovati ono na što smo se obvezali kako ove tako i sljedeće godine. Dakle, nema smisla da se napravi ono što je apsolutno neproduktivno, a to je smanjenje mirovina. U Grčkoj u prosjeku mirovine su smanjili za 40%. Pa vi svi predstavljate neke građane. Pa u kojoj zemlji bi bilo moguće za otprilike 40% smanjiti mirovine? Mi sada pokušavamo na temelju činjenica i podataka uvjeriti u to. Prije nekoliko dana sam je MMF revidirao predviđanja za grčko gospodarstvo. U travnju su rekli da će gospodarski rast iznositi 1,8%, a sada predviđaju 2,4%, dakle više. Jer nakon mnogo godina u Grčkoj je na kraju MMF rekao i potvrdio ono što već čitav niz godina predviđa Europska komisija i grčka vlada. A sama mjera bila je nametnuta zato što je MMF inzistirao da se pridržava nepotvrđenih predviđanja. Dakle, nitko e, drugi nije o tome govorio. Prošlog tjedna došlo je do sastanka Euroskupine na kojoj su i sam predsjednik i gospodin Moskovići i voditelje e, voditelj pozitivno govorili o financijskoj situaciji u Grčkoj. Mi smo sada izašli iz programa i naše ćemo angažmane u potpunosti poštovati. Međutim, sada država je njezin parlament mora jednostavno odlučiti na temelju kojih politika ćemo te ciljeve ostvariti. Ali ostvarit ćemo ih. Ono što sam čuo od zastupnika drugih država članica jest jednostavno da poštujemo pravo da naš parlament sam odluči na koji način ćemo ostvariti ciljeve. Situacija je dobra, a Roberto Gualtieri koji predsjedava odborom za ekonomska i monetarna pitanja i bavio se pitanjem Grčke, on je dakle u potpunosti u pravu kada daje podatke koje daje. Ja mogu potvrditi da su ti podaci apsolutno točni. Hvala. Hvala vama. Hvala grčkim kolebama. Grčka ima vrlo značajan E, primarni e, višak. I e, ne smijemo zaboraviti da je zapravo Grčka sada i prebacila cilj vezan za primarni višak. Izvrno se predviđao 1%, to je bio rekao MMF. Međutim, oni su to radili na temelju podataka i predviđanja koji se nikad nisu ostvarila. Ali eto, to objašnjava odluku da se nešto promijeni u proračunu. A sada gospodin Averu Neofitu koji predsjedava odborom za proračunske i proračunske pitanja u ime Europske pučke stranke. Hvala lijepa. Načine iz kojih se izlazi iz programa prilogodbe i e, jednostavno slijedjenje programa koji je donio mnoge probleme građanima. Međutim, Grčka je sada na putu ekonomskog oporavka i kao što je rekao kolega upravo, e, premašio je predviđanja. Grčka je premašila predviđanja i mogla bi smanjiti mnoge probleme i Grčka će e, možda možda je mogla ne nakon osam, već nakon tri ili četiri godine izaći iz programa prilagodbe. Ovo je jednostavno odgovor onima koji tvrde da su takvi programi pravo prokletstvo. Ali takvi programi daju nam priliku da popravimo situaciju. Evo primjera Irske, Portugala, Cipra, sada i Grčke. Međutim, ipak ima malu rezervu u tom smislu umjesto da krenemo u e, nove porezne pustolovine, moramo imati jedno pravilo, a to je da nemamo uvijek jednake prihode. Ali e, elastični e, prihodi su često stalni. I čak i ako dođe do male krize ili pak drugih problema u ekonomskoj zoni imamo tada porezne probleme s kojima se morate suočiti i onda zemlju odvedete u pustolovinu. Mi smo u, eh, na Cipru morali smanjiti kako plaću, tako i mirovine. Jedni smo bili primorani to učiniti. Morali smo smanjiti plaće i smanjiti mirovine. Da to nismo učinili, ne bismo bili u mogućnosti isplatiti niti jednu plaću i niti jednu mirovinu. Budemo li svi mi u EU uniji imali to na umu, stvorit ćemo stabilniju situaciju za europsko gospodarstvo, ali i za naše države. I za kraj, Grčka, Cipar, Portugal i Irska platili su dio troška ceha europskih politika i njihovog deficita. Ušli smo u eurozonu, euro je postao naša valuta. Da je monetarna politika bila zajednička, bilo bi jedno, ali velik broj godina imali smo 17 različitih monetarnih politika, a sa paketom šest mjera i drugim paketima stvari smo doveli u red tako što smo uzeli u obzir različite situacije pojedinih država Europske unije i pojedinih država europodručja. Hvala lijepa. E, ovo su pravila prilično složena. Međutim, slažem se da je cilj bio da se porezna pravila e, dakle, e, usklade budući da nema više drugih govornika, mislim da je došlo vrijeme za našeg izvjestitelja gospodina Mavridisa. Puno hvala predsjedniče. I ja bih govorio svojim materinjim jezikom. Pažljivo sam slušao sve što je danas rečeno. Oko nekih tema se nećemo složiti. Postoje određena pitanja oko kojih e, ćemo moći ipak ostvariti suglasje. Ovdje ću istaknuti jednu stvar. Ako netko inzistira da smanjenjem oporezivanja bogatih i istovremenim e, socijalnim politikama ostvarujemo pametnu fiskalnu politiku, nećemo se složiti nikada. Želim ovdje reći tri stvari. Glede te tri stvari bismo se trebali usuglasiti. Čuli smo ovdje što je bilo s Grčkom. Mislim da smo čuli dobru argumentaciju u prilog tomu da je potrebna fleksibilnost. Fleksibilnost glede europskih pravila. Ta fleksibilnost ne znači da svaka država članica može činiti što god ju je volja. što se tiče fleksibilnosti i stupa socijalnih prava. Da oni uistinu zažive, onda bismo imali i manje patnje i siromaštva. Takvu solidarnost trebamo pokazati jedni prema drugima u praksi kada bude teško. Želio bih još reći i to da ako smatrate da je komisija u pravu, onda trebate imati u vidu da je ona 2015. godine izradila prijedlog glede fleksibilnosti u pogledu pravila. Istovremeno, ta komisija radi i funkcionira protivno zdravoj logici i razumu i ne omogućuje solidarnost jednih prema drugima. A sada tema kohezijskih fondova. Na koji način uvjeriti građane EU-a da je potrebno poštivati određene makroekonomske uvjete kako bi država članica pristupila fondovima. Pa kohezijski fond i postoji zbog postizanja cilja socijalne kohezije. Što se tiče uvjeta i preduvjeta, Time u stvari sankcioniramo države članice koje takve fondove najviše trebaju. I na posljedku, gospodine predsjedniče, kada god čujem da netko govori o produbljivanju Europske monetarne unije, ja kažem da prvo trebamo imati program osiguranja, europski program osiguranja depozita. Nema smisla govoriti o EMU bez da smo dovršili bankovnu uniju. Puno hvala izvjestitelju, hvala svim kolegama i kolegicama iz nacionalnih parlamenata imali smo zaista živahnu i korisnu raspravu. Za kraj ću ponoviti ono što je rekao izvjestitelj. Fleksibilnost je jedno, solidarnost drugo, ali to je kompatibilno sa ciljevima EU-a. Mnogo toga još možemo učiniti kako bismo poboljšali svoj e, fiskalni okvir i monetarni okvir na razini EU-a. Nadamo se da ćemo u nadolazećim mjesecima doprinositi raspravi, da će tako biti i tijekom sljedećeg saziva, a da će se u nacionalnim parlamentima također raditi na tome da se nadiđu dvojbe, sumnje i manjak povjerenja. Hvala vam svima, a sada možemo krenuti sa sljedećom točkom. Najprije ćemo imati petminutnu stanku i nakon toga krećemo sa sljedećom točkom. Mi ćemo se smjestiti, a ako kolege i kolegice iz nacionalnih parlamenta žele ostati ovdje, zaista su dobro došli. Sljedeća tema je prijedlog direktive komisije koja se tiče fiskalnog pakta i njegove ugradnje u pravo EU-a. To nije tema koja je previše različita od onih do sada. Naša su vam vrata otvorena i biti ćete dobrodošli gosti do samog kraja sastanka. A sada kratka stanka. Hvala.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 da se radi Hvala Um, so we start uh, our next point, point 19. Uh, Sljedeća točka, 19. Jačanje fiskalne odgovornosti i srednjoročno proračunsko usmjerenje u državama članicama. To je prijedlog direktive, kao što znate. Njezin cilj je dio uh, fiskalnog pakta ugraditi u okvir propisa EU-a. No to je vrlo osjetljivo pitanje i upravo zbog toga se u vijeću u ovom trenutku na tome uopće ne radi. Mislim da je ipak važno da otvorimo tu temu. Samo trenutak da nam se pridruži izvjestite. Dakle, mislim da je važno da o tome razgovaramo izvjestiteljica Hubner i su izvjestitelj gospodin Hubner. Izvolite. Hvala. Meni izvjestiteljica pripremila svoje stajalište pa ću govoriti u njeno ime. Prenošenje u okvir EU-a ove e, povelje TS CG ugovora predstavlja prenošenje međuvladinog ugovora prema članku 16 TSCG-a. Zahtjeva se prenošenje u pravni poredak EU-a u roku od pet godina od stupanja na snagu. Ono što se prenosi prema prijedlogu je veći dio trećeg članka TSCG-a. Tu su postavljeni zahtjevi prema državama članicama vezano uz obvezujuća trajna fiskalna pravila te zahtjevi prema državama članicama vezanih uz korektivne mehanizme u slučaju znatnog odstupanja od srednjoročnih proračunskih ciljeva. Pozdravljamo taj prijedlog u načelu i smatramo pozitivnim to da se komisija bavi prijenosom TSCG-a kucno je čas da se krene sa um, time da se nešto učini zbog globalne financijske uh, krize na razini EU-a. Postoji mogućnost za poboljšanja. U izvješću izvjestiteljice bavimo se sa četiri teme. Najprije je tu pravni temelj. Komisija temelji svoj prijedlog na drugom podstavku e, članka 126.14 kojima se zamjenjuje e, protokol broj 12 ugovora o e, prekomjernom proračunskom deficitu. 2011. godine on se koristio za uredbu vijeća vezanog uz paket šest mjera. Tada je odlučeno da drugi podstavak članka 126.14 omogućuje i da se učini manje od zamjene protokola. Zato imamo prijedlog direktive komisije putem kojeg želimo pojasniti to da je trenutni okvir usmjeren na postupke i ne želi mijenjati niti zamijeniti protokol 12. Dakle, 126.14 14 ugovora ima treći podstavak sa detaljnim pravilima i definicijama za provedbu. To je e, citat. To bi možda bila bolja mogućnost za pravni temelj izrade prijedloga. Tako misli pravna služba parlamenta. Pravna služba vijeća preporuča da se promjeni pravni temelj prijedloga direktive. Odbor za ustavna pitanja, što je predsjedateljici jako dobro poznato, preporučuje takvu promjenu također. Korištenje podstavka 126.14 neće ni na koji način mijenjati sadržaj niti opseg primjene. A tekst će biti u postupku konsultacija, pa se u parlamentu neće mnogo mijenjati, ali u vijeću hoće. Prema drugom podstavku 126.14 potrebna je potpuna suglasnost, a prema trećem podstavku samo kvalificirana većina država članica. Zato izvjestiteljica predlaže ovako, budući da se nada da će tako biti lakši postupak u vijeću. Druga tema kojom se bavi u nacrtu je deficit i mjerila u predloženoj direktivi. Za razliku od trećeg članka TSCG-a, komisijin prijedlog ne uključuje mjerila. Izvjestiteljica misli da to ne treba mijenjati, već imamo paket e, sa dvije mjere i ne mora se ništa ponavljati. Takvim pristupom omogućujemo fleksibilnost koji poštuje raznolikost načina provedbe TSCG-a u okviru budućeg e, okvira. Isto tako, iz jednopravnog poredka sve se premješta u drugi poredak, a to je EU poredak i time se ne mijenja sadržaj. Izvjestiteljica smatra da to treba učiniti tako da se ne utječe na prenošenje pravila u međunarodno pravo i provedbu istih. Što se tiče mjerila, to se predloženom direktivom može postići. Mogu se pokriti svi slučajevi, a niti jedna država članica ne mora krenuti sa E, promjenama koje ne želi ili koje bi bile nepovoljne. Bez numeričkih mjerila direktiva bi bila otporna na buduće izmjene i ne bi trebalo ništa mijenjati ako paketi šest ili dvije mjere budu izmijenjeni. Izvjestiteljica u svom nacrtu izvješća govori i o manje važnim temama, recimo o dodavanju definicije znatnog odstupanja od srednjoročnog proračunskog cilja to je nešto što je jako važno za pokretanje automatskog mehanizma za korekcije. Kao drugo, od država članica će se tražiti opt-in i isto tako stvaranje nezavisnog tijela za praćenje provedbe fiskalnih pravila. Isto vrijedi i za zahtjeve vezane uz euro područje. Izvjestiteljica želi da se to pojasni ako država članica ima nezavisno tijelo prema paketu dvije mjere, onda taj zadatak može biti povjeren nezavisnim tijelima putem direktive. Izvjestiteljica se veseli budućem radu sa suizvjestiteljima i puno vam hvala. Thank you very much. Puno hvala. Očekujem živu raspravu. Ja ću vam reći što osobno mislim o tome. Sljedeći govornik bi trebao biti je, a u njegovo ime gospođa Pereš. Hvala lijepa, govorit ću. Dakle, u ime kolege Bajeja samo par stvari jednostavno ću pročitati ono što je on napisao. Ba je, je htio reći da nakon ekonomske i financijske krize kroz koju prolazi Europska unija 2008. godine, da Europska unija donijela drastične mjere i e, da treba dakle pomnije nadzirati situaciju i imati solidnije proračune, međutim to je de facto dovelo do smanjenja gospodarskog rasta u Europi, neke otprilike desetak godina i zato u ime kluba socijalista i demokrata jednostavno je rekao da se ne zalažemo da se e, dođe do izmjene e, odnosno upisivanja pakta u ugovore sve dok se pakt kao takav ne izmjeni e, i dakle treba vidjeti što se sve da sve dakle proučimo E, e, ovu bi mjeru e, trebali zamijeniti jednim ugovorom koji će postizati ekonomsku i socijalnu konvergenciju europskih zemalja, naročito onih u europodručju, kako bi naročito tamo gdje su mjere zapravo rezultirale povećanjem mjera štednje treba globalno sagledati ekonomsku situaciju u europodručju, trebamo uzeti relevantnija mjerila ekonomska, ne samo proračunska, prije nego li što odredimo kako treba ju postupiti države članice. Jer sada ove mjere sprečavaju države članice da ulažu, a bez ulaganja nema gospodarskog rasta i jednostavno ne otvaraju se nova radna mjesta, a e, europski građani zbog toga se nalaze u nestabilnoj situaciji. Treba dakle predložiti kvalitetna radna mjesta najvećem broju ljudi i boriti se protiv siromaštva i e, prekarnosti. Dakle, ovo je sve skupa stvorilo nedopustive nejednakosti u Europi, a ne donijelo rješenja i e, sve skupa e, mjere štednje nakon krize 2008. godine su itekako e, bili na uštrb država članica i naših građana, a s obzirom na to da sada raste populizam, potrebno je imati Europu koja štiti, a ne da jačamo same ugovore koji su već sami po sebi doveli do e, prilične štete. Htjela bih se ipak sada vratiti na genezu svega, bez obzira na ono što kaže izvjestiteljica. E, kao što kaže Luc se gen ne može se integrirati u E, same e, temeljne ugovore ako ga se prije toga ne revidira, ne procjeni i ne ispravi. Na sastanku koordinatora tražili smo da e, pravna služba kaže kakva je situacija, koliko je to zakonski utemeljeno i zapravo imali smo dvije pravne u utemeljenosti koje su bile suprotstavljene. TSG s jedne strane, te paket 2 i paket 6 mjera s druge strane. A pravna služba zapravo je se odlučila za eventualno različit e, scenarij koji nama postaje potpunosti neprihvatljiv a to bi značilo da na vijeću se više ne traži jednoklasno donošenje odluka, već da se odluke donose kvalificiranom većinom na vijeću. A zapravo se s ovim e, pravilima mijenjaju sva ta postojeća pravila i tu duh e, članka 126. Mi smatramo da je takav pristup ispravan i e, zato ne možemo prihvatiti prijedlog izvjestiteljice u obliku u kojem je sada. Um, Hvala. A e, sada ECR. Gospodin Lunz. Hvala. Izvjestitelj se ispričava što nije mogao biti ovdje zbog izbora u Latviji. Zamolio me da vam prenesem njegova stajališta. Kao Izvjestitelj u sjeni smatra da su zdrave financije ključne za gospodarstvo, no u državama članicama još uvijek vlada usporen rast, a neke države članice su živjele iznad svojih mogućnosti mi znamo da smo i u ovom domu, a i drugdje raspravljali o tome na koji način pravilno jačati rast. E, izvjestitelj i izvjestitelj u smjeni smatraju da niski dugovi i zdravo fiskalno planiranje predstavljaju ključ do ekonomskog rasta. Zato je tu i fiskalni pakt koji je jedan od važnih sporazuma koje su države članice potpisale nakon financijske krize. Radi se uglavnom e, o paktu o stabilnosti i rastu. Ovdje bi trebalo doći do prenošenja trećeg članka ugovora u okvir EU-a kao što smo već čuli. Što se tiče izvješća, gospodin Ize posebno pozdravlja to da je izvješće sažeto, što je uvijek ovom parlamentu zanimljivo. Izvješće je sažeto, a i bavi se e, samo ključnom tematikom. Neke bi stvari ipak trebalo pojasniti. Konkretno se želi e, baviti pojašnjenjem argumentacije za to da se stvori još jedna institucija za bonitetni nadzor. Takav prijedlog je postojao već ranije. Gospodin Zile se ne slaže sa izvjestiteljem i smatra da ne samo da prijedlogom ne bi trebalo dati mandat za stvaranje novog e, tijela, već u mandatu imamo upravo suprotno, a to je da direktivom nije baš vjerojatno da će se predlagati stvaranje novih tijela. Treba se osloniti na rad postojećih institucija i e, na institucije država članica. To smatra gospodin Zile i smatra da bi se putem amandmana moglo precizirati izričaj. Što se tiče dodatnih poboljšanja komisiji na teksta, to bi moglo biti potrebno, posebno u fiskalnom dijelu i on se veseli konstruktivnoj suradnji u tom smislu. Thank you. Hvala. Ne vidim nikoga iz Aldea, dakle prelazimo na zelene. Filip Lambert ima riječ. Hvala predsjedniče, pretpostavljam da liberali u duhu uštede energije su rekli da ne vrijeti ni dolaziti raspravljati o dosijevu oko kojeg se niti ne pita na zamišljenje. I sve ovo dosta izgubljene energije, a simptomatično je za demokratski deficit eh, jer ovdje samo vijeće e, usvaja odluke, ne želim im njekati njihov legitimitet, ali znamo da je ponekad lakše donositi odluke koje su suprotne općem interesu za zatvorenih vrata, nego kao što mi ovdje radimo širom otvorenih vrata. Slažem s tobom, Sander, trebamo imati zdrave javne financije, no želim istovremeno reći da koliko ukoliko želimo da su zdrave, onda mora i privatni sektor biti E, zdrav, a kad pustimo privatni sektor koji je radio takve gluposti, a kad kažem gluposti, pristojan sam, e, onda izazovemo, izazovu krizu, onda kažu, ej, Rajo, ćete nas spasti, molim vas, izvući nas iz gabule. E, pa, to ne ide. E, jedino mjesto gdje su javna sredstva gdje se javnim sredstvima lopše upravljalo u Europi je Grčka. Svugdje drugdje je samo privatni sektor taj koji, je, e, koji nas je uvalio u gablu. Drugo, to ne smijemo zaboraviti. A ako želimo drugo proračunska pravila koja će biti primijenjena, onda ta pravila moraju imati smisla. Dakle, to se oslanja na ekonomiju kao znanost, ne na vjeru, već na znanost a znaju da je znanost ekonomska zanjekala ono što nam se govori, dakle da je svaki javni dug preko 75% nepodnošljiv. Dakle, i onda možemo imati slučajeve kao što je Japan koji ima 200% BDP-a e, pod uvjetom da su lokalni dionici ti koji su vlasnici e, duga i kad se financira aktivnost, onda to a priori ne predstavlja nikakav problem. Dakle, pod jedan to mora gospodarski imati smisla, dakle pravilo 3% i 60% su bila apsolutno političke odluke koje nemaju apsolutno nikakve, ali nikakve veze sa znanošću. Nadam da vam je to jasno, dakle tu nema ni miligrama znanosti. Dakle, nemojte nas uvjeravati da ta, tih 60% da je to jednostavno jednako ozbiljno kao izvješće od eh, eh, međunarodnog panela koji nam govori da idemo ka 2% zatopljenja. Znate, to su znanstvenici i rekli su da će to izazvati katastrofu. A zatim, dalje nam se govori da trebamo pojačati e, pravila e, gospodarskog e, upravljanja, što je paradoksalno, u trenutku kada je deficit prešao sa 3,5 na 0,9%. To s istim pravilima, a ne s novim pravilima. Dakle, govori nam se da pravila ne funkcioniraju, a pravila ta ista koja ne funkcioniraju smanjila deficit. I dakle, spustili smo se ispod praga od tri 3%. Kao što je to rekla Pervanš Beres, neki su platili visok ceh teh politika. I danas konstatiram, a joj, nema više javnih ulaganja da, što ste htjeli? Ako učinimo javno ulaganje nemogućnjima, ako imamo pravila koja čine e, javno ulaganja nemogućim, ali zato e, možemo karionovske e, privatno javne investicije omogućiti. I to sve u trenutku, onda se nemojte čuti što nam se događa. Dakle, u trenutku kada socijalna fraktura je sve jača u Europi i kada nam se govori da ćemo morati ulagati trilijune, dakle tisuće milijardi eura za rješavanje klimatskih problema. Znate, svi oni koji mi kažu to može samo ako gospodarstvo funkcionira. Pa ja na to odgovaram, pa znate šta, e, kad više ne bude ljudi na zemlji, onda neće biti ni problema. Znate, jer ako kažete da Mislim, ne možemo to tako jednostavno raditi. I u ostalom, jasno je da moramo imati proračunska pravila, to je jasno. Isto kao što nam trebaju pravila koja upravljaju i javnom, javnim dugom, na tom inzistiram. Drugim riječima, ukoliko dopustite ljudima da ljudska bića budu e, da, da izvlače rentu od prirode, on će to napraviti. Dakle, trebamo imati pravila da se to u, u okviri, stavi u okvire. No, pravila za e, europsko gospodarsko upravljanje, tako kako postoje danas, su pokazala što jesu, dakle, nemaju nisu mogućnosti da stave naš, e, naše gospodarstvo, okoliš e, i društvo na pravi put. Dakle, trebamo to revidirati. Mislim da ovaj prijedlog koji je tu ništa, ništa, ali apsolutno ništa, ne, ne, ničim ne doprinosi da se to napravi. Još jednom mogu reći. Ponekad čitamo tekst, pitam se, pa jesu li oni stvarno potpuno ludi postali. Zar nisu vidjeli jučer Salvini i Le Pen kako se bune protiv e, briselskog bunkera? Ovdje hoćemo uspostavljati neke automatske mehanizme koji totalno zaobilaze nacionalne parlamente, dakle predstavnike naroda u krajnjem slučaju, i kako bi se donosilo odluke koje su proračunske prirode prvenstveno. Dakle, posjećam vas, kraljevi koji su vladali po Božoj zapovjedi, e, su se morali pomiriti s postavljanjem parlamenta, e, ako ništa, zbog glasanja proračuna i poreza. Dakle, nema poreza bez zastupljenosti. A ovdje mi upisujemo to u zakonodavstvu, pa čujte ono, ako bismo mogli zaobići parlament e, i glasati bez njih e, proračune, onda bi bilo to još bolje. Pa jeste li svjesni da mi svima koji tvrde da Europa nije demokratska dajemo e, puno oružja u ruke. Dakle, nadam se da će to Danuta Hübner razumijeti, no kada čitam eh, njene argumente, ne čini mi se da je se ta lampica upala njeznoj glavi. Um, uh, Hvala. Vidim da je gospodin Torvalds tu. E, izvolite, imate riječ. Vi ste izvjestili u Sjedni. Da, da, ja sam izvjestio u Sjeni i do sad nismo uradili obavu zadaću po ovom pitanju, ali javit ću se izvjestiteljici čim prije. Hvala u ime Guja, Mariza Matijas. Hvala predsjedniče. Dakle, počeli smo razgovarati o integraciji sporazuma o proračunskom paktu u pravo Europske unije. Naravno, nećete nitko biti iznenađen, nismo protiv onome što se traži u ovom izvješću. No, znate, ja dolazim iz zemlje koja je skupo platila tu politiku. Već čitav niz komentara iznesen, bilo da se radi o Pervanši ili o Filipu i htjela bih se prvenstveno usredotočiti na pitanje demokratičnosti. Ja naime mislim da s ovom direktivom imamo još jedan aspekt ludila koji je bio koje je predstavljalo uvođenje stroge štednje u Europskoj uniji. to je navelo na krivi put. Ovdje se govori o proračunskoj disciplini, ali ne radi se o tome ovdje s ovom direktivom. Ja mislim da su svi za proračunsku odgovornost. No, ono što ova direktiva radi jest na prikriven način e, zaobilazi demokratska prava, nacionalna demokratska prava. Dakle, ovaj prijedlog koji imamo tu hoće neizabrana tijela e, učiniti da imaju premisu nad nacionalnim izabranim tijelima. Dakle, na neki način ovdje se radi o izvoženju e, državnog puča u, na nacionalnim razinama, što nije moguće. Ovdje ova tijela ili neovisni entiteti ne trebaju se ograničavati, ako barem dobro tumačim prijedlog, dakle ne, smiju, ne trebaju samo e, predviđati i ukazivati na razlike u proračunima, u osnovom Svijećem za javne financije, mi smo imali to iskustvo u Portugalu, no to je već druga tema, no postoji mjera da se vladama, demokratski izglasanim vladama nameću mjere i to uz demokratski postupak koji nije dobio um, odobrenje od glasača. Dakle, ovdje nema apsolutno nikakvog demokratskog legitimiteta i ishodno tome ne možemo podržati ono što se ovdje traži. Tu nema ni legitimnosti, niti rezultata. Uostalom kolege koji su prije mene govorili, to su rekli. Dakle, rezultati koji su ostvareni s ovakvom politikom su katastrofalni poražavajući i to dovodi u pitanje samu demokraciju. Dakle, bez poslično tome, bez legitimiteta i demokratičnosti i rezultata, ne znam kako možemo pretendirati da u europsko pravo e, uključimo nešto što je bila prava tragedija, kao što sam rekla. Dakle, rekla sam isto tako da je moja zemlja skupo platila to i želim reći par stvari o tome. Dakle, ja sam izabrana u toj zemlji koja je jako skupo platila taj ceh. I zadnjih nekoliko godina veliki broj mjera koje su nametnule Trojka i Europska komisija, a u okviru programa za prilagodbu koji je bio katastrofalan za portugalsko gospodarstvo, e, to je velikim dijelom revidirano. Dakle, korektivne mjere koje su provedene omogućile su da se ostvare puno bolji rezultati proračunski gledano puno bolje od onoga što je napravljeno u okviru mjera štednje. No, ništa toga svega nije analizirano u prijedlogu komisije, niti u prijedlogu koji nam je predstavljen u ovom izvješću. Dakle, odvidimo jednostavno ideološko zauzimanje stava. Meni je teško shvatiti kako u trenutku kada autoritarni režimi jačaju svugdje u Europi, e, kako se može smatrati da je rješenje u tome da se napadne demokratska suverenost i legitimitet i demokracija u državama Europske unije i u samoj Europskoj uniji. Ja mislim da je ovo apsolutno kontraproduktivno. To nije nešto što treba raditi u Uniji jednaki. Dakle, imamo e, nekompetentnost, ekonomsku nekompetentnost, e, i neosjetljivost, e, socijalna neosjetljivost, na to sve, još neke stvari, na to sve Europska unija hoće dodati i e, neosjetljivost. Hvala gospodin Vali. Hvala lijepa. Ja samo mogu ustanoviti da po svojoj prirodi e, fiskalni pakt predstavlja neprihvatljiv instrument za demokratsku situaciju u Europskoj uniji i u eurozoni, a uvesti to u europski pravni poredak, možda da u ovoj fazi postoje, postoji direktiva koja bi htjela dakle da se prebaci sve ono što je međuvladin dogovor tu. A to jednostavno neće riješiti uzroke krize unutar eurozone. Prioriteti su temeljni. Moramo stvoriti sustave kompenzacije i podjele rizika u Europskoj uniji, jer to je zaista ključno kako bismo imali valutno područje jer ako želimo da to funkcionira, ne možemo se samo temeljiti na e, Maastrichtu. To je upravo rekao kolega Lambert, to kažu mnogi veliki ekonomisti, e, kako oni sa sjevera, ali oni neki sa sjevera Europe, iz, od Nizozemske do, pa do Austrije, zapravo žele te politike koje zapravo e, idu na korist njihovim e, državama a vrlo je opasno pokušati utjecati na vlade jer e, ipak treba malo više uložiti, malo više potrošiti da se razvije gospodarstvo tamo gdje postoje ekonomske potrebe. I e, to je teško napraviti sa ovakvim e, je, sa ovakvim instrumentima kao što su e, paket dvaju mjera, paket šest mjera i e, fiskalni pakt. A razumijemo i da europski građani e, mogu imati stavove kakve imaju u cijelom ovom projektu. Ja mislim da se takvo što treba u potpunosti odbaciti baš kao i prijedlog izvjestiteljice da se na vijeću glasa kvalificiranom većinom, a ne jednoglasno. S našeg stanovišta e, to bi moglo dovesti da toga da se prihvati nešto što bi značilo kraj Europske unije a e, zemlje juga Europe kada sljedeći puta dođe do krize u Europskoj uniji do koje će doći zbog cikličke prirode krize, da će jednostavno odustati od tog centra Europe koji nije bio u stanju smanjiti rizike. Prije nego što na pretežak način stavi teret na društvo, na osobe i na narode koji će onda brutalno reagirati jer će na vlast dovesti one političke snage koje što traže, osim da svi podjele teret, će također glasati za ono s čime će se tražiti da jednostavno se prestane sa zajedničkom valutom kao i sa Europskom unijom. Dakle, došlo bi do sukoba među europskim narodima i jednostavno to bi se, tu bi se išlo protiv same Europske unije. Fiskalni pakt zapravo je nešto što ne stvara jedinstvo, već e, raskol. Hvala, prelazno na slobodno za riječ. Tako da, evo Markus, pa ću sam ja javiti. Hvala, bio sam jako srpljiv, sve sam saslušao i danas sam iznenađen. Naime, o čemu da govorimo? Ne radi se ovdje o ponovnom pregovoru proračunskog nekog e, pakta. Ovdje se radi o tome da ono što je stvoreno u proračunskom paktu kao međuvladin sporazum između suverenih vlada treba ostati tako kako jest odnos ili preneseno u europsko pravo. Dakle, možemo otvoriti ponovno pitanje o temelju nekim stvarima, ali ja mislim da države koje imaju dug prebacuju to na druge porezne obveznike i na njih prebacuju u biti dug svoje zemlje. Evo, dakle, meni je sad teško reći da će se uzeti novac poreznih obveznika i dati te novce nekoj drugoj skupini poreznih eh, stanovništva. To ne mislim da će to, da će biti socijalnije time što bi se ostavilo novce tamo gdje jest, kako bi eh, to moglo eh, E, servisirati kamatu duga. Evo, dobro, u Japanu imamo deset godina stagnacije, ali za volju to nije baš moj gospodarski model. E, socijalne stečevine u Europi ne mogu se na taj način financirati e, dugotrajno. druga stvar, ovdje se radi o principu, ja mislim da ni u jednoj od predstavnica europodručja Dakle, nije shvaćeno sljedeće. Dakle, to nije pitanje sjever-jug. Ono što nije shvaćeno jest da euro Evo, ako se uzme nacionalna gospodarska situacija, tu ima jedan fenomen distancijacije, odnosno udaljavanja između nacionalne politike i politike eura. Dakle, poslije što me ne možemo u svakoj zemlji da se ponaša kako je volja, jer onda bi imali jednu valutu jedinstvenu valutu, jer e, ekonomske odluke koje, se donose u jednoj zemlji imaju mogu imati reperkusije na druge zemlje. Dobro, to ograničava slobodu, jer e, ne može se misliti samo na svoju zemlju, već i na e, susjeda. To malo komplicira stvari, jer ako se prestane misliti ili ako se počne misliti da je bilo bolje kada smo imali francuski franak, belgijski franak, liru i da se može tiskati novac koliko god, onda treba se jednostavno razmišljati o euru kao o e, zajedničkoj valuti i trećoj valuti. To treba shvatiti. kao što znate, međunarodni ugovori će ostati na snazi. Čak i ako se napusti prijedlog komisije, moćemo reći da ako se pristane prijedlog komisije, možete djelovati na socijalnom planu i obećavati svašta, ali tu će, to će biti laži. Tu nije važno da li će to biti temeljeno na nacionalnom ili europskom pravu, nego ne, to, o tome ovisi Mislim, dobro, evo, ćemo kako će biti rasprava, ali bilo bi dobro da se usredotočimo na pravu temu, jer svijet neće biti bolji ako se odbaci ovaj, ovo izvješće, ako se to napravi ništa se neće promijeniti, a mi kao Europski parlament uopće nećemo imati pravo glasa. Dakle, to su posljedice ovih eh, lijepih eh, govorancija koje smo čuli. Hvala vam. Evo sad je red na mene, da, da, evo eh, sad postaje živa rasprava. <laughs> Da, pa evo imam ja pravo uključiti se, barem u slobodno javljam za riječ. Mislim da je ovo jako zanimljiva rasprava, dobro je što se vodi ovakva rasprava, iako je ona donekle paradoksalna, jer direktive ne uključuju samo fiskalni kompakt u e, pravo unije, već se unose i neke male promjene. No, postoje tu dvije stvari Dakle, s jedne strane, jasno je da ako nemamo zajednička pravila, onda ne možemo dijeliti zajedničku valutu, ta pravila mogu biti, moraju biti fleksibilna, ali ne može ih se kršiti, dakle, mora se poštovati neka načela i to je teško intelektualno dovesti u pitanje. Druga stvar koju je teško dovesti u pitanje isto tako je da ta pravila su, su odlična za zdravo E, gospodarstvo, ali teško mi se složiti s tim, jer je pokazano i dokazano da to baš ne funkcionira jako dobro. A bolje je bilo kad je uvedena dodatna fleksibilnost. Tako da je jasno da odredbe u SGP-u su prociklične maksimalno i ne omogućuju da se rješavaju poteškoće tako da se mora posegnuti zajedničkim ulaganjima. Dakle, to je početna stvar. A još jedna stvar je, u Marku se istinite, dakle, kao prvo što god, dakle, ne samo da postoji fiskalni sporazum, ali sam taj fiskalni sporazum ne čini puno više od toga nego traži od država članica da primjenju paktu stabilnosti i rastu, jer u članku trećem e, fiskalnog sporazuma stoji da e, je bilanca proračuna takva kako ga tumači, kakvim ga tumači komisija. Dakle, imamo SGP i fiskalni sporazum i dalje ih imamo. Dakle, što što ovaj prijedlog radi. Dakle, on radi nešto zanimljivo, ali po mom mišljenju nije to dovoljno i imamo više problema biti, jer prijedlog mijenja u potpunosti cijeli članak treći, barem ja to tako tumačim. A ne možemo raspravljati o tome dok se god to ne razjasni, ali uvodnim e, izjavama je to savršeno jasno. I tu se nešto zanimljivo dešava u toliko što se kaže članak 3 stavak 1 eh, slovo A eh, imamo prijedlog koji nije nekompatibilan za subjektivniju definiciju srednjoročnih ciljeva, a to nisu nužno brojke koje imamo u paktu stabilnosti, dakle 0,1 a GP uvodi 0,5 za visko zadužene zemlje. No, ono što ova direktiva tu radi jeste promjena obvezujućih e, srednjoročnih pravila o dugu. I, dakle, možemo vam dati malo više fleksibilnosti prema vašim srednjoročnim a, e, ciljevima, ali onda kada to riješite, onda morate poštovati e, dogovor. Dakle, ta nagodba bi mogla imati smisla ne onako kako je to napisano, ali eto, mogao bih to iskreno govoreći uzeti u, u obzir. No, ako se paralelno to ne izmijeni, ne izmijeni pakt o stabilnosti i rastu e, i trenutne odredbe o paktu stabilnosti i rastu, onda ono što je ovdje piše, dakle, je prazno ne se nikakve promjene. Onda imate samo dodatnu rigidnost e, o obvezama i rigidnosti proračunskih tijela koji se mogu e, uplitati u parlamentarni postupak, što je granično, što se tiče ustavnosti. Dakle, tu nemate nikakve moguće nagodbe, jer nagodba da bi nagodba znači da ja vama nešto dam ovdje, a nešto uzmem ondje. Dakle, osim ako ne izmijenite pakt o stabilnosti i rastu, onda tu nema nikakve nagodbe. To je ta poanta zašto e, ovo ovako kako jest, bez paralelnog otvaranja rasprave o pak za stabilnost i rastu, ne možemo pristati na ovo. Ne, sam, ne zato što eto, znamo da pak za stabilnost i rastu takav kakav jest i fiskalni sporazum kak, kakav jest će se nastaviti primjenjivati. To nije dobro, naravno. Ono što je Markus rekao, stojite kako, dakle, izmijenite ovo, nećete nešto promijeniti na bolje. Dobro, ali isto tako istina ako nema nikakve nagodbe tu, onda ćemo imati još dodatnu rigidnost, ne fleksibilnost, e, bez, e, bez ikakvog dogovora, bez nagodbe. Biti ovaj tekst je istina bolji od članka 3.1 e, u sporazumu o gospodarskom rastu, no ovo je, ovo je jednostavno propala mogućnost, neiskorištena mogućnost da, stvari, da se napreduje stvarima i to je šteta. Ja razumijem Danutu, da i njene motivacije, da mislim, bilo bi lijepo kad bi se moglo neke stvari zaobići, ali ne, na to se ne može pristati. U svakom slučaju, ovaj članak i ova direktiva su zamjenik članka trećeg fiskalnog sporazuma dogovora odnosno sporazuma koji je napravljen u međuvladnom postupku. Zašto? Zašto je Cameron prigova, uložio prigovor na predloženu izmjenu protokola, a probitni prijedlog te Van Rompuja, koji je kasnije pretvoren u međuvladin e, sporazum je bio u članku drugom, a ne u članku, u stavku drugom, a ne u stavku trećem. Dakle, izmijeniti ovaj stavak treći bila bi ključna promjena koja ide nasuprot onome što je izvorno bio cijeli fiskalni kompakt, dakle fiskalni sporazum i to je povisno gledano i to je razlog zašto nikad nećemo pristati na promjenu pravnog temelja jer bi to promijenilo priču samog početka. Dakle, ovdje se ne radi samo o postupovnom amandmanu i u integraciji protokola, već je ovdje zamjena fiskalnog sporazuma koji se od samog početka smatrao važnim dodatkom na protokol, jer u protokolu nema nikakve e, odredbe o bilanci, odnosno o ravnoteži, poreznoj ravnoteži, dakle, jer tamo je bilo samo ni 3,60%. Dakle, pravno gledano ne pristajem na tu argumentaciju prema kojoj to treba biti, ići u stavak e, treći, već u stavak drugi. Ja mislim da je ovo jako dobra rasprava i jako dobro da što vodimo, ali trebalo bi i voditi ovu raspravu isto tako i s namjerom da se sluša ono što drugi hoće reći, a ne samo proturječeći druge. Dakle, ja želim stvarno ući u pozitivnu raspravu, no ovo je jasno, svi znaju i na vijeću druge da ovaj dosjed neće nikamo ići, to znamo, no možemo ovo iskoristiti kao temelj za e, valjanu raspravu. možemo ove osjetljiva pitanja riješiti samo na sveobuhvatniji način. Trenutak, pravi trenutak još nije sazreo. I ono što je kolega Marko Vali rekao, želim reći na način na koji vi, vaša vlada i vaša većina rješavate probleme fiskalnih poreznih pravila, eh, otežava eh, napređenje naših pravila. Jer dovođeno pitanje logičnih pravila je najbolji način da stavovi onih koji se protive zlatnom pravilu i nužnim pravilima koje moramo uvesti da, da budu još rigidniji. Tako da bi bilo dobro da e, raspravljamo o pravilima na inteligentni način, e, na način da jedni druge slušaju, slušamo, jer uvijek ima makar i tračak istine čak i u onima koji imaju najradikalnije suprotstavljene stavove našima. Dakle, ako ne budemo poštovali temelje europskog načina vođenja politike, nećemo nikamo ići. Dakle, to je poruka koju nam prenose naši e, prijatelji Lege i Pet zvijezdica. Sada gospodin Man ima riječ. E, hvala lijepa. E, mislim da su ove primjedbe koje ste sada dali vrlo strastvene. Slažem se da je diskusija bila prilično strastvena, ali e, moramo pogledati e, koje razlike postoje. One su temeljne i e, Markus Ferber ima pravo. Ne radi se ovdje o tome da se dovodi u pitanje fiskalni pakt. Međutim, pogledajmo Njemačku. Tamo se vode politike štednje i određene vrste proračunskih politika, ali to nama omogućuje da prikupimo novac i onda da ga uložimo. To je u osnovi za ljude dobro. I šta onda? Morat ćemo dakle napraviti da pakt, fiskalni pakt i pakto rastu budu e, tu i jednostavno e, države koje su uspjele e, u svojim e, proračunskim politikama, njima to nije palo s neba. Oni su jednostavno uložili napore što se tiče same upravljanja svime. Da li neka pravila E, ne e, mogu funkcionirati, da li sve skupa ne može funkcionirati zbog pravila jednoglasnosti. Ali ono što se događa u Italiji je sasvim suludar. Vi kažete, nama je sasvim svejedno baš bez briga za ono što se odredi u Europi. Mi ćemo se zadužiti, dat ćemo puno obećanja građanima koje nećemo zapravo niti e, moći E, ispuniti, ali sasvim svejedno. I moramo reći da se tu krije i još jedna druga poruka. Ulaskom u Europsku uniju sve su države dobrovoljno se odrekle dio vlastite suverenosti. Htjeli su to napraviti kako bi ušle u Europsku uniju. Prema tome, dio primjedbi koje smo čuli su naravno zanimljive a i euro može pridonijeti ostvarivanju projekta mira i stabilnosti. Međutim, zato treba ostvariti neke uvjete. Ne želimo male uspjehe. Nije dovoljno samo neke stvari reći deklarativno. Dobro je dakle da vodimo ovu raspravu, ali ne smijemo dovesti u pitanje sve što smo ostvarili. Imamo i pozitivnih primjera. Možemo si postaviti pitanje zašto su ponekada e, situacije funkcionirale ako se kontrolira proračun, a dolazi do ulaganja i onda to kasnije pogoduje građanima. Mislim da je to sa socijalne strane nešto što je vrlo razumno. Hvala. I tada E, kao posljednja e, Pervanš I ja se želim javiti prilikom ove rasprave. Mislim da smo zapravo ovu raspravu krivo postavili. Jer ovo što smo usvojili pod kojim uvjetima da, e, zato E, e, taj e, temeljni ugovor, Lisabonski ugovor, smo zapravo usvojili kako bismo imali ekonomsku i monetarnu uniju. A sada imamo paket dvaju mjera i paket šest mjera na osnovu kojih funkcioniramo. Trebali bismo danas otvoriti, a tu moram reći da je parlament htio da to jednostavno prestane biti međuvladina dogovor dogovori da postane nešto što će biti napravljeno na razini zajednice. Ali mi kao socijalisti smo uvijek rekli da do toga neće moći doći e, ako dakle se ne izmijeni e, taj e, sporazum. Što se tiče nacionalnih parlamenta, jasno je da svatko mora poštovati e, pravila puta, neke osnovne postavke eura, jer u protivnom neće moći postojati zajednička valuta. U određenom času ipak možemo si postaviti pitanje jesu li pravila relevantna. E, Thomas Mann govorio je o nultoj stupnju, nultoj stopi deficita. Zapravo pitam se kako je to utjecalo na evropsko gospodarstvo. E, ova komisija je počela raditi s Junkerovim planom. Zašto smo ga podržali? Pa ne zato da e, zadovoljimo Junkera kao osobu. Ne, htjeli smo razinu ulaganja koja bi otprilike odgovarala potrebama i koja bi europskom gospodarstvu omogućila da se nosi s problemima. Ne želim e, ukazivati na situaciju u Njemačkoj, ali kad god idem u Njemačku, ustanovim da je razina javnih ulaganja nešto o čemu svi govore. I e, ne znači da ako je neka zemlja ima višak, da si ne može postaviti pitanje koji su svrhe dobrog funkcioniranja e, gospodarstva. E, nije sad stvar u tome koliko će se automobila prodati, ali e, bitno je da se radi na korist građana. Oprosti što sam govorila o Njemačkoj, jer kad francuskinja govori o Njemačkoj, onda to nikad nije dobro, a ponekad niti obrnuto nije baš e, pozitivno. Ja znam da zemlja iz koje ja dolazim nije uvijek primjer e, kad se tiče javnog duga, ali što se tiče podržavanja i javnih ulaganja, mislim da se tu postavljaju prava pitanja. U ovom parlamentarnom sazivu ne možemo integriranje ovog ugovora u pravo Europske unije tek tako unijeti, a da se prije toga ne zapitamo jesu li pravila koja slijedimo ispravna, jesu li ona relevantna. Mislim da bismo tu morali ispraviti ono što predlaže naša izvjestiteljica – u protivnom propustit ćemo priliku da nešto napravimo i ne možemo se uvijek skrivati iza pravnih pitanja e, kada se bavimo ovim ovakvim temama. Hvala. Želite li ponovno nešto reći? Ne. Dobro. Raspored je sljedeći. Rok za amandmane 18. 10. E, glasovanje prema planu e, izvjestitelja 27. studenog ove godine. A sada krećemo na sljedeću točku. E, godišnje izvješće o bankarskoj uniji samo trenutak. Gospođa Torvals, izvjestiteljica u Sjeni. Oprosti, Nils. Dakle, izvoli. Gospodin Thomas Mann je bio izvrstan izvjestitelj, tako da ni sa time ne bi bilo mnogo problema. Dakle, da se vratim kratko u povijest zbog ove rasprave o fiskalnom kompaktu. Za početak nešto o 60. godinama iz prošlog stoljeća. Ako se ne sjećate svega, možda trebate osvježiti svoje znanje o povijesti. Billy Brandt je tijekom samita tada došao na novu ideju. Tada se Njemce uvijek guralo u istu poziciju imali su dinamičniju ekonomiju, poput nizozemaca, i trebali su ponovno raspravljati o svojoj valuti kao i ostali. Svi se mi nalazimo u situaciji kada promišljamo o svojoj valuti. Gospodin Brandt je osmislio ideju uspostavljanja Europskog monetarnog fonda Njemci bi, ako se ne varam, 20% svojih valutnih pričuva e, proslijedili u taj fond. Uvjet je bio jedan. Svi trebaju razvijati fiskalnu politiku na usklađen način, jer bez toga i bez monetarne politike koja je usklađena cijeli sustav ne bi funkcionirao. Mi još uvijek čekamo to da ljudi shvate da nam je potreban EMF i da su nam potrebna pravila. Bez toga će netko ne doprinositi cijelom sustavu, a to sustav ne trpi. Ja se nadam da ćemo imati i dobre argumentirane rasprave vezane o povijesti. Dakle, iza nas je bogata povijest i to treba imati u vidu. Postoje različiti dionici, a što se tiče finskog stajališta, možemo reći sljedeće. Ovog ponedjeljka je najveća Nordijska banka Nordea prešla u Helsinki zbog bankarske unije i zbog toga što je unija omogućila pravni okvir koji je bio stabilniji od onog ranijeg koji je postojao u Švedskoj, a i njega se smatralo vrlo stabilnim. Dakle, ne treba nas iznenaditi to da u nacrtu izvješća uglavnom odašiljem pozitivnu poruku. Ono što je važno imati u vidu je to da projekt dovršenja bankovne unije u potpunosti neće sam po sebi donijeti stabilnost i rast u EU. Uz bankovnu uniju moramo raditi i na tome da ta unija funkcionira prema dosljednim pravilima i e, prema transparentnim e, tijelima za sanaciju. Osim toga, radili smo na sličan način kao ranijih godina, dakle e, imamo tri teme. Prva je nadzor. Što se tiče te teme, govorimo o provedbi pravila za suzbijanje i sprječavanje pranja novca u Uniji. Nedavno smo imali predmet u slučaj u e, našoj zemlji kada je policija upala u finsku kompaniju i otkrilo se da se radi o pranju novca i da se tamo nalazi i nekakva putovnica iz Malte. Dakle, postoje veliki problemi koji trebamo riješiti. Isto tako, suvereni dugovi nisu bez rizika. Svi mi imamo svoje nacionalne banke i nije tako da je netko na dobitku, a netko na gubitku. Mislim da bi svi trebali malo bolje proučiti teoriju monetarnih sustava. Nenaplativi dugovi su također veliki problem. Nema nekog magičnog rješenja koje će preko noći riješiti sve. Jer ako vam je e, stalo do tih rješenja preko noći, to možete naći samo u bajkama trebali bismo se pripremiti i na veliku promjenu nakon Brexita. No koliko god se javna tijela pripremala, nema zamjene za pripremu i u privatnom sektoru. U zadnjem dijelu koji se tiče nadzora govorimo o monetarnim e, tijelima i tijelima za nadzor. Sjećamo se rasprave koju smo imali e, sa direktorom ESB-a. On tu ne vidi problema, no mi bismo trebali i dalje razgovarati o tome hoćemo li obje funkcije povjeriti ESB-u. Drugi dio se bavi sanacijom. Što se tiče samog uvoda, mislim da je bilo pametno spomenuti povijest. Sve bi trebalo biti strogo uvjetovano, a isto tako treba izbjegavati rizik od moralnog hazarderstva. Odbor se e, smatra da treba riješiti i pravila, a da istovremeno treba poštivati pravni okvir EU-a. Treba osigurati i tjesnu suradnju između ESB-a i SRB-a I na kraju što se tiče Edisa. Ja ne želim e, sada previše o tome duljiti jer se o tome raspravlja. Mislim međutim da postoji e, potreba da se radi na trećem stupu i bankarskoj uniji te da se smanje rizici i međusobno raspodjele. To bi trebao biti pravi smjer kretanja, a ne obrnuto povećavati rizike, a onda ih dijeliti. Dakle, sve u svemu pozitivna je poruka o bankarskoj uniji, postoje određene smjernice o provedbi. Svi se mi slažemo da nam treba stabilni i robustni sustav kojim jačamo svoju gospodarsku otpornost i rast u budućnosti. Ja se veselim informacijama od izvjestitelja u Sjeni, a sa svoje strane ću dati sve od sebe kako bih vaše komentare ugradio u tekst, pa ćemo na kraju imati tekst koji će, nadam se, podržati većina u odboru. Hvala izvjestitelju. moram primijetiti i to da nam je danas tako sunčan dan da smo morali spustiti rolete, što je nevjerojatno u ovom gradu, ali dobro. Možda da ipak sada dignemo te rolete kako bi nam bilo svjetlije u prostoriji. Tomas Mann, hvala predsjedatelju. Mislim da je tama koja vlada u e, prostoriji u proturječu sa ovim izvrsnim izvješćem na kojemu zahvaljujem. Mislim da su odaslane vrlo važne poruke. One nisu samo pozitivne, već uključuju i konstruktivnu kritiku. Mi želimo osigurati to da se dovrši bankarska unija. Jednako tako treba nam jedinstveno tržište koje funkcionira. Treba zaštititi tržišno natjecanje i osigurati predvidljivost uvjeta na tržištu za sve njegove dionike. Osim toga ne želimo da troškovi nadzora za banke budu previsoki niti želimo polučiti negativne posljedice po MSP-ove. Treba poštivati i kondicionalnost. Letztsicherungen werden natürlich fortgesetzt. In einer Menge von Punkten bin ich sehr Što se tiče sustava za osiguranja i to treba riješiti. I ja se slažem s time da e, CMU treba dovršiti, to svakako vrijedi. Pluralizam bankarskih modela treba zadržati, a treba nam i stabilnost koja će osigurati globalnu konkurentnost bankarskog sustava. Trebaju nam jasna pravila za sprečavanje pranja novca. Parlament je u tome e, smislu učinio mnogo kao i ovaj odbor, no sve treba primjenjivati i u bankarskoj uniji, a ne odlagati. Nadzorna tijela imaju i zadatak baviti se sa lošim kreditima. To je mnogo važnije no što se smatra. Nadzorna tijela moraju obratiti pozornost i na kibersigurnost. To je od ključne važnosti. Što se tiče Brexita, naravno da će ono za sobom e, povući mnogobrojne posljedice. Treba proučiti odnos između bankarske unije s jedne strane u zemljama članicama i van EU-a. E to je važna razlika. Svi dionici, a posebno nadzornici, moraju biti pripravni na različite scenarije u budućnosti, ne samo razmišljati o nekom planu A ili B. Države članice van europodručja trebaju se uključiti u bankarsku uniju. Eto ponovno nam je zasjalo sunce. Moramo raditi i na kapitalnim zahtjevima i osigurati to da se uzimaju u obzir svi postojeći rizici. Gospodine Torvalds, mislim da je izvješće izvrsno. Možda bismo mu trebali dodati nekoliko preporuka kako bismo ga ojačali, a ne oslabili. Hvala i nadam se da će uslijediti odlična rasprava. Hvala vama. Sljedeći, Fernandez, SME. Hvala, gospodine predsjedniče. Dobar dan svima i drago mi je da je opet e, svjetlo u prostoriji. Zahvaljujem gospodinu Torvalcu na obavljenom poslu. Što se tiče predmetnog dokumenta, mislim da je dobro uravnotežen, a i predstavlja kvalitetno polazište za rasprave u nadolazećih nekoliko mjeseci. Naravno da se ne slažemo glede svega u izvješću, no mislim da je dobro da pokušamo ustrojiti raspravu i održati konstruktivnu raspravu u ovome odboru u sljedećih nekoliko mjeseci. Glavni cilj dokumenta je usmjeriti razvoj bankarske unije. Mislim da je to izvrsna prilika za nas, budući da unija još nije dovršena. Kao što nam je poznato, postoji europska uredba koja se tiče svih banaka. Imamo i europsko nadzorno tijelo za sve banke, a postoji i tijelo koje je zaduženo za sanaciju banaka. Imamo usto i fond za financiranje sanacija banaka. Prema tome, ako dođe do problema u određenoj banci, osim odgovornosti vodstva te banke imat ćemo i europsku odgovornost. To znači da kroz kontrolu i nadzor europskih institucija želimo doprinijeti stabilnosti. Bude li u ovakvom scenariju bankarskih e, kriza u trenutno važećem modelu i trenutnoj bankarskoj uniji države članice će koristiti nacionalne osiguravatelje kao one koji će podnijeti najveći dio tereta plaćanja e, osiguranja depozita. Takva situacija je neizvediva jer postoji golema asimetričnost između onih koji su zaduženi za kontrolu i nadzor i onih koji snose odgovornost za bilo kakve greške počinjene u sustavu. Vratimo se na krizu iz 2008. 9. i 10. Postoje zemlje koje su imale nadzor i propise koji se odnose na banke. Mi smo bili ti koji su morali snositi troškove i podnijeti teret problema u bankama. Nacionalna tijela su bila ta koja su preuzela odgovornost. No sada sa zajedničkim tijelom biti će teško objasniti građanima da su oni ti koji bi trebali nadoknađivati depozite. Zbog toga što neko nadzorno tijelo, europsko primjerice, nije obavilo svoj posao. Mislim da ovo izvješće vrlo dobro prikazuje neravnotežu koja vlada u trenutnoj bankarskoj uniji. Mislim da je jako važno usredotočiti dokument na potrebu da se ostvari napredak i dovrši Europska bankarska unija. Potreban nam je i EDIS kao i zaštitni mehanizam jer ćemo kroz njih moći rješavati probleme budućih kriza. O ovim temama ćemo razgovarati u nadolazećim mjesecima, predlagat ćemo amandmane i tako dalje. Želio bih ovdje reći i sljedeće. Mi ćemo predložiti da se dovrši bankarska unija što je moguće ranije. Gospodinu Torvalcu mnogo hvala, ja sam s njim surađivao u izradi drugih izvješća. Siguran sam da ćemo zajedno sa izvjestiteljima u Sjeni imati vrlo zanimljivu raspravu. Evo sada Zile u ime Isijara treba nešto reći, a gospodin Luns e, će biti u njegovo ime. Hvala, bit kratak. Dakle, Robert se ispričava jer nije mogao doći zbog e, prošle sinoćnih izbora u Latviji, tako da se priča što nije na sastanku. Zahvaljujem izvjestitelju na pokušajima da se napravi e, ravnotežen e, izvješće i pozdravlja ovo e, godišnje izvješće u bankovnoj uniji smatra da je korisno da se osvrće na dođe iz prethodnih godina, osobito ako se analizira analiziraju skandali pranja novca. No, po tom istom pitanju Robert smatra da je trebalo jasnije reći da bonitetni nadzor je ML, dakle bor protiv e, pranja novca, se treba ići ruku pod ruku i treba čuvati raznolikost, raznovrsnost europskih bankovnih, e, bankovnih modela. Kaže da cijeni uloženi trud u ovom radu, jer je koncizan i precizan i veseli se budućoj raspravi. Filip Lamberts. Biti vi ste izvjestili u sjeni o bankovnoj uniji. A, a moj šef mi to nikad nije rekao. A on je šef naše grupe. Da, ali na Ekonu je on moj šef. Ne, ispričavam se. Drugi put. Miguel Vegas. Vi ste upućeni u to, jel? Da ste izvjestili sin. Evo, ja ću pokušati nešto improvizirati. Na portugalskom, kao i po običaju. Jasno da trebamo izraziti svoju zaprinutost glede ove problematike, jer ono što vidimo da kada se radi o nekim temeljnim načelima koji su na kojima se temelji bankovna unija bank, dokaz o učinkovitosti iste nije predstavljen koncept prevelik da propadne. Što smo vidjeli s tim? Dakle, vidjeli smo od stvaranja bankovne unije da je jedna trećina banaka nestala. Imamo sada fenomen omasovljavanja koji je jako zabrinjavajući. Jer u biti postavlja se pitanje implicitnog javnog e, jamstva koji proistječe iz e, obima sustava i po našem mišljenju problem koji je postavljen nije riješen. Dakle, ova rezolucija ukazuje na kompleksnost cjelokupne situacije. A što se tiče konkretnog slučaja Portugala, vidimo da javna sredstva i dalje e, bivaju progutana. A u postupku rješavanja Banko Espirito Santo Portugal, Portugal će morati platiti 700 milijuna eura e, jamstva i fond za sanaciju nema nikakvog e, kredibiliteta, tako da pitanje rješavanja banaka nije uopće rješeno. Zatim, supervizija. Pa, bombardirana se svakojakim informacijama koje navodno tvrde da je pojačan izvor e, vlastitih sredstava banaka, no važan dio tog, e, tih dodatnih sredstava proistječu iz Bazela 3 i novog tumačenja racija koji E, ovise o različitim načinu e, obračuna aktive koje, koje računaju same banke. I ako vidimo multiplikatorski efekt koji se koristi, onda je omjer daleko, daleko od one slike o čvrstom sustavu koji nam se predstavlja. Dakle, poslično tome svemu naša analiza je jako kritična i zabrinjavajuća jer vidimo da se da vrije buduća ekonomska kriza. To nas brine jer je moguće dakle, da ćemo morati proživjeti ponovno epizode koje su ostale upisane u e, memoriju brojnih. Hvala. Marko valima riječi. Hvala lijepa, zahvaljujem izvjestitelju i e, mislim e, da e, mi tražimo da se ovo promijeni, jer naravno naš politički stav je drugačiji po ovom pitanju. Dobro znate da što se tiče bankovne unije i samog nadzora, mi smo jako kritični zbog toga što smo se previše usmjerili na kredite. Dakle, kredit je tu pod pritiskom, a premalo smo se usmjerili na financijske e, dijelove, e, to je aktiva druge i treće razine iz Francuske, Švedske i općenito sa sjevera Europe. Vidjet ćemo kako će situacija biti ove godine, međutim postoji rizik da zapravo ne gledamo tamo gdje postoje ozbiljni problemi, a stvaramo probleme tamo gdje ih zapravo ne bismo trebali stvarati. E, prijedlog izvjestitelja primjerice da se državni dug u to uključi i isto tako da se tu stavi u procjeni rizika za banke i mislim da to jednostavno neće imati utjecaja na bankovni sustav, a treba vidjeti kako će se to e, odraziti zapravo na cjelokupni sustav i na društvo. Dakle, mislim da će biti ovo drugo i prema tome oni koji se bave politikom moraju jako pažljivo se baviti time, naročito ako žele davati racionalne prijedloge. Što se pak tiče nenaplativih zajmova, e, naravno to je veliki problem na europskoj razini. Moja zemlja zaista ulaže velike napore da se to riječi u bankovnom sektoru. Međutim, ne bismo previše trebali stavljati pod stres upravo te aspekte, jer automatski mehanizmi loših kredita mogu izazvati automatski dakle puno problema koji će se odraziti na građane. Ne dolaze do toga uvijek automatski, ali može stvoriti velike socijalne probleme. Zato mislim da su ovo jako osjetljiva pitanja i da tu političari moraju vrlo pasti što rade a treba jako paziti što se radi i u Europskoj središnjoj banci. Jer ja mislim da je važnije ne da se revidira politika Europske središnje banke, već e, komisije i vijeća koji trebaju donijeti odluke po pitanju nenaplativnih e, zajmova. Mi smatramo recimo da se E, Berenske uredbe trebaju revidirati, ali kolega, će vam sigurno nešto više reći e, što i kako. E, bankovnu uniju moramo nadopuniti tako što ćemo dijeliti rizike, naročito sve što se tiče fonda s jamstvo bankovnih uloga. I što se tiče upravljanja rizicima, čini mi se da je to sada nekako još jako daleko trebalo bi e, to učiniti prije nego što se dovrši bankovna unija. I još jedna stvar s kojom mislim da će se većina kolega iz različitih klubova e, složiti. Naime, pitanje o bankovnoj uniji je nešto o čemu više ne govorimo, a o kome se govorilo na početku same unije, taj aspekt koji bismo mogli možda puno toga napraviti. Gospodine Lang, vi ste već danas dobili puno vremena. Rekao sam da ću ga imati, da sam imao bonus i da ću ga iskoristiti, ali to za sebe ne, za gospodina Valija i za NF-a nema nikoga, pa ponovno dajem riječ izvjestitelju. Hvala Hvala, dakle, znamo da se ne slažemo oko nekih stvari već neko vrijeme. Dakle, ako nismo u stanju to bili izmijeniti, onda, ako ne budemo to u stanju izmijeniti, onda nećemo moći mijenjati ni sistem. To je prvo. Zatim, uz dužno poštovanje kolegi Valiju, mislim da pitanju duga u Italiji je zasebna stavka. I možda bismo mogli pokušati naći rješenje zajedno, ali nisam baš jako optimističan glede mogućnost da se iznaću, da se nađe rješenje u koje, kojeg ćemo se on i ja dogovoriti i složiti. možemo vidjeti da se nešto treba, može izmijeniti. Nenaplativi ugo... u... zajmovi su stavka koju sam primijetio i zabilježio i sam u svom izvješću. No, ako budemo potpuno smijenjali pravila, onda nećemo ostvariti većinu to je jasno. E čuo sam sve izvjestelje u sjeni, osim Filipa, no Filip će mi se izravno vjerojatno obratiti naknadno. E, toliko, Rokovi, dakle, za amandmane 24. listopad, razmatranje amandmana 19. Eh, studenog eh, i glasanje u, u studenom, na plenarnoj u siječnju. Prelazimo sljedeću točku dnevnog reda. Primjer članka 807 članaka 107 ugovor o funkcioniranju Europske unije na određenu kategoriju horizontalnih državnih potpora. Iz, e, dakle, razmatranje nacrta izvješća, izvjestitelj Sandar Lunić. Ja sam ću predstaviti ovaj dosije, ali možda netko želi glasati? Ne znam da li se može mijenjati sada dnevni red? U svakom slučaju moramo čekati ovo za glasanje. Tako da, evo, možete... Trebamo glasati samo o jednom izvješću, tako da ćemo biti brzi. Dobro, tako dakle, svi znamo o čem se radi ovdje. Dakle, temelj Europske unije je e, otvorno tržišno gospodarstvo, e, konkurentnost, tržna konkurentnost je od ključnog značaja to uvijek ovdje e, podržavamo i treba ukloniti sve što narušava to tržno natjecanje. Dakle, stvari još nisu uvijek savršeno jasne o kakvim se narušavanjima tržišnog natjecanja radi, kako se pravila, kako ih treba primjenjivati u državama članicama i tako dalje. I iz tog razloga jedan od mehanizama koji je uveden jeste inicijativa o državnoj pomoći koju je pokrenula komisija 2012. s ciljem da se fokusira na provedbu u slučajevima najvećeg utjecaja na, koji imaju najveći utjecaj na unutarnje tržište. To zahtjeva dobru suradnju s državama članicama, decentralizaciju odgovornosti za provedbu državnih potpora jer ta decentralizacija daje doprinos učinkovitosti nadzora nad državnim potporama. Danas vidimo da nacionalna regionalna tijela vlasti smatraju da europska sredstva nisu automatski isključena iz pravila državne državnoj potpori, niti su automatski kvalificirana. Dakle, ovi zaključci su ti da, jer smatra da on padaju pod eh, članak 7. samo ako e, lokalna i regionalna tijela vlasti mogu imati kontrol nad, njim, nad njima. Dakle, sada komisija predlaže da se izmjeni ured uredba o državnoj potpori i o tome se to ovdje radi. Dakle, nakon što usvojimo ovaj prijedlog i posto toga komisija može pokrenuti promjenu dakle polja primjene onog GBR-a kako se proširilo polje primjene. Dakle, ovdje se radi o stručnom dosijevu. Ja osobno podržavam pristup Europske komisije. Iz tog razloga bih predložio jer ovo je sam prvi korak, dakle predložio da imamo pojednostavljeni postupak no, naravno, ako kolege žele dugi, duži postupak e, i zato sam otvoren, no imajući na umu obim posla ekona na zadnje vrijeme, možda bi se ovaj mogao ubrzanim postupkom usvojiti. Hvala predstavići. Ako sam dobro razumio, dakle, vi ste ubrzani postupak predložili, poslušajmo druge klubu što misle o tome, najprije Pučani, Markus. Evo ja ću govoriti u ime Sirpe Pitikajnen i bit ću kratak. E, onda mi je dao dugi govor, ja ću ga skratiti. Dakle, podržavamo pristup izvjestitelja glede sadržaja i pojednostavljenog postupka. Hvala, cijenim ovu sintezu. SID. Pervanš, izvolite. U ime demokrata dakle govorim u ime kolege Morgana koji je morao poći. Nije mi dao ništa dugo za pročitati no neću ja to čitati, no poruka je jasna, prijedlog komisije je dobar prijedlog, a prijedlog izvjestitelja da se usmjerimo k kraćem postupku glede usklađivanja sustava državne potpore i budućeg europskih programa je dobar prijedlog, dakle podržavamo ga. Odlično. Sada imamo Alde. hvala dragi predsjedniče. Evo, želim reći dakle da cijenimo rad e, inicijativu komisije i inicijativu izvjestitelja. Hvala zeleni. bez komentara, dobro, guje. Podržavamo također brzi postupak. Hvala. Dobro. Dakle, zaključujemo da će izvjestitelj predstaviti izvješće parlamentu, znači repo ide sada na plenarnu prema član, pravilu 50.1. Prelazimo na sljedeću točku, to je zadnja točka dnevnog reda, a tu se radi o vlastim izvorim sredstvima. Ne, ne, ne, glasanje. Ovo, ovome smo već govorili. Dakle, ovo je moja verzija, tako da vas molim. Dakle, sada, nažalost, moram zamoliti s obzirom da me svjetlo e, smeta, svjetlo sam smeta, tako da molim da se spuste zastori barem toliko da mi svjetlo ne ide u oči. Omeđu vremenu ćemo napraviti probno glasanje. Dakle, otvaramo glasanje, probno glasanje. Zatvaramo glasanje. And uh, it, now we can move uh, this one or two. So. This is the last one, no? Okay, so we start... Dobro, dakle, glasamo na nacrt mišljenja eh, Ramona Haridjatonda o vlastnim sredstvima. Amandman 67. Tko je za? gospođo mikrofon. Da, ja bih još htjela nešto reći. Naime, žalim način na koji se radi na ovom dosiju Rasprava o kompromisima e, održana je sinoć. Jučer su dva kompromisa ponovno napisana. E, male promjene mogu razumjeti, ali kompromisi E i G su znatno izmijenjeni. O tome se trebalo raspravljati na sastanku izvjestitelja u Sjeni, a ne da to bude dogovor između socijalista i pučana, a da se u to ne uključe i ostali. No, e, po mišljenju, važno je i dalje imati otvornu komunikaciju i treba reći kako je ovo postupljeno, napravljeno, a današnja telefonska komunikacija bila je jako neuspješna od strane e, izvjestitelja. Hvala, izvjestitelj želi nešto reći? Ja sam već Aldeu objasnio da smo imali e, sastanak prije tjedan dana i nažalost odgovori određenih klubova zastupnika na kompromisne prijedloge su do mene dospjeli tek e, sinoć, tako da mi je bilo nemoguće organizirati dodatni sastanak s izvjestiteljima u sjeni nakon što sam dobio e, odgovore e, klubova koji su održali interne sastanke. Dakle, ja molim kolegicu iz Aldea da razumije da nije bilo drugog načina zaraditi i u svakom slučaju ja se ispričam i žao mi je, ali većina njenih zahtjeva je uključen u zaključnu verziju teksta. Hvala. Možemo sada preći na glasanje. Amandman 67. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 68. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 69. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 70. Za. Protiv. Molim provjeru. 70. Otvaramo elektroničko glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se 71. tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 72. za, protiv, suzdržani. Odbija se 73. za i 74. za, protiv, suzdržani. Odbija se kompromis A za, protiv, suzdržani. Usvaja se amandman 16. za 16. za, protiv, molim provjeru, 16. amandman, otvaram elektroničko glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se amandman 17. za, protiv, suzdržani. Odbija se amandman 18. 83. drugi dio za, protiv, suzdržani. Odbija se 83. 4 za, protiv, suzdržani odbija se 76, 77, 78 za, protiv, suzdržan. No da, upravo ste 76 i 77. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 78. Za, ne, otpada. 80. Ispričavam se, 80. 81. 82. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 84. za, protiv, suzdržani, odbija se. 85. za, protiv, suzdržani, odbija se. 90. i 88. su poučeni, dakle prelazimo na 87. i 89. jedan blok za protiv suzdržani odbija se. Prelazimo na 90. i 92. jedan blok za protiv suzdržani odbija se. Kompromis AA, tko je za protiv suzdržani usvaja se. 94. za protiv Molim provjeru, otvaram elektroničko glasanje za amandman 94. Zatvaram glasanje. Odbija se. 95. i 96. za. Protiv suzdržani odbija se. Kompromis B za. Protiv suzdržani usvaja se. Amandman 98. za. Protiv suzdržani odbija se. Kompromis C za. Protiv suzdržani usvaja se. Kompromis D za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 27. za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 4. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis E ne. Amandman 28. 28. za protiv suzdržani usvaja se. Kompromis E za protiv suzdržani usvaja se. Amandman 7 za protiv suzdržani odbija se. Amandman 30 za protiv suzdržani odbija se. 31 za protiv suzdržani odbija se. 32 za protiv molim provjeru 32 otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 20 21. 33. Za. Molim, elektroničku provjeru 33. Odbijam glasanje. Zatvaram glasanje. Izjednačen 2020, dakle odbija se po pravilima. 34. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se kompromis F za protiv suzdržani usvaja se amandman 36 za a ovdje 36 protiv suzdržani odbija se kompromis G za protiv suzdržani usvaja se amandman 42 za protiv suzdržani odbija se 43 za protiv suzdržani odbija se kompromis H za protiv suzdržani usvaja se amandman 48 za proti suzdržani odbija se 49 za protiv suzdržani molim provjeru 49 otvaram glasanje Forty nine, vote is closed. 49 je glasanje. 21 21, dakle odbija se. Amandman 50 za, protiv. 49 smo upravo glasali. Sada 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, molim provjeru. 52 otvorim elektroničko glasanje. Vote is closed. Zatvaram glasanje, odbija se 53 za, protiv suzdržani, odbija se 54 za, protiv suzdržani, odbija se 55 za, protiv suzdržani, odbija se kompromis i za, protiv suzdržani, usvaja se amandman 61 za, protiv suzdržani, odbija se 63 za, protiv suzdržani, odbija se 62 za, protiv, suzdržani, odbija se kompromis. Ne, ne. 64. 64. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 11. za, protiv, suzdržani, odbija se. 12. za, protiv, suzdržani, odbija se. 13. za, protiv, suzdržani, odbija se. Glasamo o izmijenjenom predlog komisije poimenično. Otvaram glasanje. The vote is closed. Zatvaram glasanje. 32 za, 9 protiv, 3 suzdržana. usvoja se čestam izvjestelju. Yes. Now, uh, if our budget colleagues are here, welcome to Jean Arthur. Mogu potrebiti sada kolege s odbora za proračun. Tu je Žan Artui. Ne znam da li da prekinemo ili da e, nastavimo.